Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Uvaženi predsjedniče, dame i gospodo, dragi kolege, predlažem vam da započnemo u miru s radom. Je souhaite la bienvenue. Želim dobrodošlicu svim sudionicima ovom podoboru taksa, a to je istovremeno i međuparlamentarna konferencija. Osobito želim pozdraviti gospodina predsjednika Deiselberga, predstavnika nizozemskog predsjedništva i odbora za financije odbora za financijska pitanja nizozemskog parlamenta te sve predstavnike nacionalnih parlamenta i njihovih e, odbora za financije. Ovdje imamo nazočne predstavnike 20 zemalja i 37 različitih domova. Bili bismo vjerojatno i brojniji da nije došlo do određenog broja problema glede datuma, bilo da se radi o nekim eh, izborima koji su se upravo održali ili koji će se upravo održati ili zbog pak eh, tragičnih događaja koji su vam svima poznati i koji su dogodili na aerodromu Zaventem. Vidjeli ste dnevni red, upoznati se s njim. Ukoliko nemate nikakvih prigovora, možemo smatrati taj dnevni red usvojenim. Točka druga, nekoliko priopćenja predsjednika. Dakle, kao što je to bio slučaj sa svim sastancima našeg e, privrednog odbora TAX, e, ovo je, ovaj sastanak je otvoren za javnost i u izravnom je prijenosu preko interneta. Svi službeni jezici Europske unije mogu se koristiti. Ja ću osobno koristiti svoj materni jezik i svaki i svaka od vas to može također uraditi. Također želim podsjetiti da je mandat našeg privremenog odbora TAX produžen do kraja limpnja ove godine, tako da nakon što, predamo, što smo predali prve zaključke u prosincu prošle godine, odbor taks, odnosno odbor za porezne pitanja, predat će krajem srpnja, dakle pogriješio sam kada sam rekao do kraja lipnja, mislio sam na kraj srpnja, e, ćemo predati konačni zaključak svojih radova. 28.4. organizirat ćemo radionicu koja je zatražena od našeg odjela za europske politike i podsjećam da će današnji sastanak biti dopunjen drugim međuparlamentarnim sastankom na koji su pozvani predstavnici ovdje nazočni svih e, nacionalnih parlamenta, svih 28 država članica, ali i svih zemalja, njih otprilike 80 OECD-a, koje sudjeluju u izradi preporuka poznatih pod nazivom akcijski plan BEPS. Taj sastanak održava se kroz dva tjedna u Parizu. I to će biti prigoda da nakon razmjena gledišta između nas, Europljana, razmjenimo stavove slaganje protivljenja sa predstavnicima svih drugih zemalja koje sudjeluju u ovom postupku. Konačno trebamo usvojiti zapisnike s prethodna dva sastanka 14. 15. ožujka i 21. ožujka. Ukoliko nema protivljenja i ukoliko ne bude protivljenja do kraja ovog sastanka, smatrat ćemo ih usvojenim. Evo pravi par kratkih uvodnih riječi. Dakle, želim podsjetiti cilj ovog sastanka te kontekst u kojem je organiziran ovaj sastanak. Najprije želim zahvaliti gospodinu Pitoru Zizelbergu, koji je predsjednik stalnog odbora za financije u predsjedničkom domu Nizozemske. Obojica imamo važne zadatke. Peter neće moći sudjelovati na ovom sastanku do kraja poslije podneva, ali jako je dobro što će ovaj sastanak biti pod našim zajedničkim predsjedanjem, dakle, s jedne strane glavnog predstavnika zemlje koja e, predsjeda Unijom i s druge strane predsjednik, e, predstavnika Europskog parlamenta. Dakle, želim vam ponovno zahvaliti na vašem sudjelovanju. Primjećujem da od 20 predstavnika delegacija, deset njih je predstavljeno od strane predsjednika ili potpredsjednika odbora za financije, a kasnije ćemo svim predsjednicima odbora za financije dati po pet minuta govore. Također želim zahvaliti Nacionalnoj skupštini Francuske i Donjem domu Ujedinjene kraljevine koji su nam uputili pismena obraćanja koja se nalaze u online dosjeu. I također pozivam i druge predstavnike nacionalnih parlamenta koji žele eventualno nakon ovog sastanka dostaviti nam sve svoje eventualne pisane komentare. Opća nakana, kao što ste shvatili, jest da vidimo kako je stanje duha, raspoloženje parlamenta nakon svih usvojenih tekstova ili iznesenih prijedloga koji se tiču borbe protiv utaj poreza multinacionalnih poduzeća u zadnjih 18 mjeseci. Dakle, to je bio e, skandal LuxLeaks bio je pokretač toga svega. Nedavno, još recentni imali smo drugi skandal, skandal dokumenta iz Paname, koji se više tiče oprezivanja pojedinaca, a ne poduzeća. Što se tiče oporezivanja poduzeća, ono o čemu se radilo jeste više bilo e, porezna jednakost, ali isto tako i tržno natjecanje poduzeća što je naravno od ključnog e, značaja za ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije i svih 28 država, a isto tako i e, od velikog interesa za našu sposobnost tržišnog natjecanja na globalnoj razini. E, predstavljeni su određene preporuke od strane OECD-a i G20-a na razini Europske unije. Prva odluka usvojena je pod predsjedništvom Luksemburga o direktivi o e, poreznim odlukama i drugi niz mjera koje je iznijela Europska komisija, a to je takozvani paket ATAP, kojim se upravo kojim upravo rukovodi e, nizemsko predsjedništvo e, pred u ime vijeća. Europski parlament iznio je određene preporuke, koje su poslane, bilo da se radi o nekim pravilima koja se mogu primjenjivati unutar Europske unije, e, na primjer tu se radi o e, zajedničkoj konsenziranoj osnovici porezan dobit ili o, na globalnoj razini, a glede globalne razine Europski parlament e, slijedi veliko preporuke organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj OECD-a. a u drugom dijelu godine možete očekivati i dodatne mjere. Po ovim svim pitanjima Europski parlament nema izravne nadležnosti. Na, oporezivanje je u vašoj nadležnosti nacionalnih parlamenta, ali mi smatramo svojom dužnošću da organiziramo ovakve susrete kako bismo pružili mogućnost svima vama da razmjenjujete ideje i analize međusobno, te da vam na taj način pomognemo da uzmete u obzir europsku i međunarodnu dimenziju tih odluka koje ćete donijeti na nacionalnoj razini. Naravno svaka država će odlučiti na svojoj razini, a ako postoje neke zajedničke nadležnosti, onda će se tu jednoglasnost primjenjivati kao pravilo. Dakle, ne dolazi u obzir da se bilo kojoj državi članici nameće nešto što njena vlada, parlament ili eventualno cijelokotni narod, ako dođe do referenduma, e, odbije. Dakle, evo, to je polazište i čini nam se važnim, jer naime, jasno je da je potrebno da se dođe do sporazuma o najvećem broju tema unutar Europske unije, Jasno je da prema partnerima OECD-u i Sjednjim američkim državama moramo imati zajednički stav kad god je to moguće i što je češće to moguće. Naša namjera između oslog poslati jedno izaslanstvo našeg odbora u Sjedinim američke države sredinom petog mjeseca, dakle mi smo u kontaktu sa američkim kongresom kako bismo se postarali da Amerikanci sa svoje strane rade na istim temeljima preporuka OECD-a i koliko god je moguće da dijele i naše stavove. Za danas poslijepodne zamolit ću predsjednika Dijsselberga da nam iznese jedno uvodno izlaganje, te ću zamoliti glavnog e, direktora gospodina Questa koji se nalazi ovdje za predsjedničkim stolom da nam predstavi stanje stvari u ime komisije. Zahvaljujem gospodinu Krestu na nazočnosti. A onda ćemo na pet minuta dati svakom, dati riječ svakom od četiri predsjednika odbora za financije. Tu se radi o predsjedniku odbora za financije Grčke, Talijanskog senata, Mađarskog parlamenta te Poljskog senata a onda ćemo shodno ustaljenoj praksi ovih e, međuparlamentarnih sasnaka e, onda ćete moći dakle popuniti obrazce za uzmanje riječi onda ćemo dati e, riječ zastupljenima dakle dva predstavnika nacionalnog parlamenta, omjer će biti dva predstavnika nacionalnog parlamenta i jedan predstavnik Europskog parlamenta. Sada gospodin Dojselberg. Hvala predsjedniče Lamasur, dragi kolege, dame i gospodo. Dopustite najprije da zahvalim kolegi Almu Masuru na organizaciji sastanka s nacionalnim parlamentima te na tome što me je pozvao da iznesem neke, e, neke uvodne, uvodne razmatranje. Tijekom ručka smo mogli razgovarati na temu današnjeg sastanka i već mi je jasno da je ovaj sastanak doista organiziran pravovremeno. Ne samo da je Europska komisija objavila nekoliko komunikacija i e, prijedloga prošlog tjedna, ali tu su isto tako i izvješća o objavljenim dokumentima iz Paname. Tako da danas raspravljamo o jako ozbiljnoj stvari. Uvjeren sam da ne postoji jedan jedini parlament u Europskoj uniji gdje se tema oporezivanja nije raspravljala na najvišoj razini. Dopust da kažem da u svojstvu predsjednika odbora za financije u nizozemskom parlamentu dijelim observacije nizozemske vlade i posljedično tome nizozemskog eh, predsjedničkog doma. Najprije par riječi o nizozemskoj vladi. U pismu upućenom parlamentu 2. lipnja 2015. godine Nizemska vlada je jasno rekla što misli o, na temu izbjegavanja poreza na dobit e, korpor, e, međunarodnih e, poduzeća. Vlada se obvezala na suradnju, na blisku suradnju sa OECD-om i Europskom unijom s ciljem borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza. I u tom pismu je rečeno da želi preuzeti čelnu ulogu i konkretno baviti se povećanjem transparentnosti, na primjer, razmjena podataka između e, poreznih uprava i e, tijela koje donose porezne odluke. Što se tiče smjernica, isto tako, i treće, vizavi zemalja u razvoju, kako bi se promijenili postojeći porezni tekstovi, zakonski tekstovi, te kako bi se ojačale ovlasti poreznih uprava u tim zemljama. Također je rečeno da bi zloporabe trebala biti e, suzbijena, na primjer e, nepoštivanje e, ugovora i povlaštenih režima. Konačno, nizozemska vlada želi ojačati i promovirati takozvanu praksu donošenja odluka, odnosno naprijed poznate odluke. Nakon objave 5. listopada e, zaključaka BEPS-a e, objavljeni su isto tako e, OECD-ove mjere o automatskim mjerama povećanja transparentnosti i isto tako izvješćivanje po zemljama. Kao trenutni vršitelj dužnosti predsjedništva Europske unije, vlada nizozemske je tražio, e, želi raditi na kompromisima i znalaženju rješenja za sve europske države članice koje se žele boriti protiv ovih problema i istovremeno zadržati e, zadržati stanje gospodarstva koje će biti privlačno međunarodnim poslovnim subjektima. Zatim, nizozemski predsjednički dom Nizozemski predstavnički dom donio je čitav niz mjera, sada ću navesti šest njih koje su djelomično usvojene, a to može biti relevantno za današnju poslijepodnevnu raspravu. Kao prvo, predsjednički dom poziva vladu da razradi plan, kako oni kažu, s ciljem da se očuva atraktivnost nizozemskog eh, poslovanja na odgovarajući i odgovoran način. Drugo, predsjednički dom Nizozemske tražio da se podijeli paket mjera ATOP na dva dijela, jedan koji će biti posvećen OECD-u, a drugi Europskoj uniji, a to je u skladu s prijedlogom koji je Njemačka iznijela 12. veljače na sastanku ministara za ekonomiju i financije. Treće, predsjednički dom tražio je ocjenu različitih komponenti anti-BEPS direktive u skladu s preporukom Finske, Luksemburga, Belgije i drugih koji su predstavljeni također na sastanku e, sastanku Ekofina 12. veljače. Četvrto, predsjednički dom traži od vlade da nastoji ostvariti sporazum e, na temu Atapa na sastanku Ekofina tijekom nizozemskog predsjedništva. Peto, predsjednički dom tražio je e, da vlada uloži veći trud na i inzistira na izvješćivanju po državama. I šesto, podržali su inicijativu vlade da se stvori e, europska e, crna lista poreznih oaza i da se uz to povežu sankcije. Dakle, to su preporuke bil predsjedničkog doma nizozemske. Još par riječi o dokumentima iz Paname, to je jako recentna tema. Dokumenti iz Paname ne tiču se multinacionalnih e, e, poduzeća, već e, individualnih računa i po svemu sudeći transparentnost je dosta nedovoljna i to nije bilo prijavljeno poreznim e, upravama, što znači da se tu treba, time treba pozabaviti krivično pravo i tu se ne radi samo o, e, atraktivnoj poslovnoj klimi. Dame i gospodo, zaključno želim ponovno reći do koje mjere je značajno što ćemo se danas susresti i naučiti i učiti jedni od drugih. Ova međunarodna suradnja među nama je od ključnog značaja jer je ključno, ključni problem što se porezni sustavi nisu dovoljno povezali, a jedini način da to riješimo jeste da radimo zajedno. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala vam na ovom eh, izlaganju koje je bilo veoma precizno i detaljno. Sada predajem riječ gospodinu Stefanu Kvestu, koji je generalni eh, direktor u Europskoj komisiji. Hvala. Dame i gospodo, veliko zadovoljstvo mi je biti ovdje danas eh, sa vama kako bi mo, mi smo mogli razgovarati o učinkovitijem, pravednijem oporezivanju u Europi. Drago mi je što danas mogu govoriti o radu komisije glede oporezivanja tvrtki i naročito o suzbijanju izbjegavanja poreza. E, skoro je nemoguće ignorirati sve ono što se desilo nedavno glede panamskih dokumenata i e, otkrivanja tolikog broja offshore računa. Najprije mislim da su nam panamski dokumenti pokazali koliko je ključno imati e, suradnju na europskoj razini kako bismo se borili protiv protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Jedino kroz pravno vezujući novi okvir možemo imati veću transparentnost u e, račune pojedinaca i kada ovaj okvir bude zaista u funkciji, onda će biti teško utajivačima poreza sakriti novac e, barem u Europskoj uniji, ali isto tako i izvan nje. Naši e, financijski partneri bi također trebali primjenjivati iste odredbe, a na tome trebamo raditi na međunarodnim forumima. One države koje se ne žele uskladiti sa našim standardima će vjerojatno biti stavljene na novu crnu listu Europske unije kako bi smo na taj način riješili problem. Također, vezano uz panamske dokumente, ono što nam je to pokazalo je da postoje pravne rupe u našem sustavu s kojima se moramo pozabaviti ako zaista želimo učinkovito se boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Europska komisija će surađivati sa OECD-om, međunarodnim e, financijskim institucijama kao i sa skupinom G20 kako bi e, izradila pravni okvir koji nam je nužan. I naravno u ovdje moramo naglasiti ulogu parlamenta koja je ključna kako bi se o ovim pitanjima govorilo. U petak će se sastati na neslužbenom ekofinu ministri financija i razgovarati o panamskim dokumentima i e, mjerama koje Europska unija treba poduzeti kao odgovor na ovaj skandal. A komisija treba također e, se politički zalagati e, kako bi iznašla ambiciozno i konkretno rješenje. Naravno, postoje inicijative koje se mogu primijeniti, ali one mogu biti učinkovite samo ukoliko postoji političko zalaganje. U posljednjih nekoliko godina komisija je predložila tri e, paketa mjera za izbjegavanje plaćanja poreza na dobit. I mi smo pokušali imati jedan holistički pristup e, kako bismo se pozabavili svim područjima koji se tiču oporezivanja dobiti poduzeća. Tražili smo transparentnost država članica o odlukama o porezima i informacije o multinacionalnim tvrtkama kroz e, izvješćivanje za svaku zemlju pojedinačno. Mi želimo tu transparentnost još više e, pojačati kroz E, pristup javnosti ovim e, izvješćima za svaku zemlju pojedinačno, jer to je ono što se od nas traži. Također imamo e, pravno vezujuće mjere za izbjegavanje plaćanje poreza kao i mjere protiv prebacivanje dobiti i protiv umjetnih aranžmana o kojima se govori u panamskim dokumentima. Također i na drugim područjima oporezivanja radimo na pitanjima procjene e, povlaštenih e, režima i e, prenosa cijena. I mi smo sigurni da će ove konkretne mjere poboljšati cijelom okruženju Europske unije, da će to biti bolje i za građane i za tvrtke i za države članice. Kroz sve ove aktivnosti ćemo se pokušati e, fokusirati na tri ključna cilja. Najprije želimo zajamčiti učinkovito oporezivanje u cijeloj Europskoj uniji kako bi svaka, zem, svaka tvrtka plaćala onaj porez koji treba u zemlju u kojoj ostvaruje dobit. I želim naglasiti kada govorimo o učinkovitom oporezivanju ne mislim na minimalne porezne stope. Stope oporezivanja su u nadležnosti država članica i to će tako i ostati. Ali kada država članica odlučuje o tome mora biti svjesna da se to porezno oporezivanje treba primjenjivati na učinkovit način, a da se ne smije ugrožavati kroz agresivno porezno planiranje ili e, druge porezne politike. Drugi cilj je stvoriti e, tržišno natjecanje koje će biti jednako za sve države članice i sve tvrtke država članica. Trenutočno u nekim državama članicama postoje e, poticaji zaštite tvrtke tvrtki ili e, utjecaj poreznog planiranja drugih država na e, ostale države članice i e, na taj način se izbjegava konkurencija među poduzećima ponekad imamo 30% većeg poreznog opterećenja za određene multinacionalne tvrtke, a to je prouzrokovano izbjegavanjem plaćanja poreza. Zato moramo zajamčiti pravednu konkurentnost i isti tretman za sva poduzeća. To me dovodi do našeg trećeg cilja, a to je jačanje konkurentnosti na cijelom jedinstvenom tržištu. Sadašnja pravila o porezivanju dobiti poduzeća su dosta raznolika u Europskoj uniji, što e, stvara E, nesigurnost e, i e, troškove za prekogranično poslovanje na jedinstvenom tržištu. A stabilnost je nešto što je nužno za konkurentnost tržišta. Do toga možemo doći jedino ako svi zajedno radimo na oporezivanju poduzeća na jasan, koordiniran i dosljedan način. Ta koordinacija je naročito bitna danas kada države članice rade na ispunjavanju međunarodnih E, uvjeta u okviru BEPS-a. Kao što znamo, e, kroz BEPS e, možemo postići jako mnogo. Radi se o smanjenju porezne osnovice i preusmjeravanju dobiti. Svaka država članica može iznaći svoje rješenje i primijeniti BEPS na svoj način. Jer mi imamo 28 država članica, 28 pristupa, ali ako ne budemo surađivali na tome, onda ćemo stvoriti samo dodatne prepreke za države članice i e, i e, poduzeća. Zbog toga moramo kroz razne inicijative i suradnju između Europskog parlamenta i parlamenta država članica raditi na ovom području. Također moramo paziti i na održavanje e, ravnoteže između oporezivanja i konkurentnosti u e, državama članicama i moramo omogućiti državama članicama da primjenjuju svoje porezne režime poštujemo subsidijarnost i proporcionalnost te ćemo raditi na odabiru najboljih instrumenata u okviru e, naše mjere za učinkovito i pravedno uporezivanje. Istovremeno e, ovdje moramo uzeti u obzir da sve ono što se primjenjuje na unutarnje tržište se treba primjenjivati i na prekogranično poslovanje, a naročito glede transparentnosti, e, to možete vidjeti u našem prijedlogu predstavljenom u prvom mjesecu ove godine. Mi predlažemo optimalna rješenja za države članice, dajemo im fleksibilnost e, kako bi to mogli primijeniti na nacionalnoj razini, te stoga dajemo i e, preporuke za e, privremene ili stalne odredbe u bilateralnim ugovorima o oporezivanju. I e, ovo bi možda i bilo dovoljno za postizanje ciljeva koje želimo postići u Europskoj uniji. 2015. godine E, su određene države članice e, zajamčile poštivanje novih pravila u okviru patent e, boksova i mi ćemo nastaviti pratiti ovaj rad a za sada se ovi ciljevi ispunjavaju na e, fakultativnoj osnovi. Kao što ste mogli vidjeti, ja sam vam samo dao kratak pregled namjera komisije za učinkovitijim i boljim oporezivanjem u Europskoj uniji. Mi imamo još dosta toga što želimo ponuditi, naročito e, reviziju zajedničke konsolidirane porezne osnovice i e, oporezivanja poreza na dobit ali ako se to ne bude učinkovito primjenjivalo, ništa nećemo postići, a to učinkovito učinkovitu primjenu ne možemo postići bez dobre suradnje. Europski parlament nam može postići, može pomoći u ovom pitanju jer ste vi e, pokretačka snaga, a nacionalni pa, parlamenti imaju također značajnu poziciju, te vas pozivam da ovo iskoristite do maksimuma, da iskoristite ovu mogućnost za ostvarenjem političkog dijaloga kako bi e, stvorili tu političku volju i želju za e, radom i primjeni ovih e, odredbi. A potrebne su i reforme na nacionalnim razinama kako bismo zaista postigli naše ciljeve. Komisija će vrlo rado čuti iskustva i ideja e, država članica. Nemojte oklevati, stupiti u kontakt sa nama i reći nam ono što vi mislite o tome. Evo ovo će biti prva prigoda da čujemo što mislite o našim predlozima, te se još jednom zahvaljujem gospodinu Lamasuru koji je organizirao ovaj sastanak i hvala vam što ste me pozvali na njega. Hvala i vama. Sada ćemo preći e, na raspravu i razmjenu mišljenja. Nakon e, četiri e, predsjednika odbora koji su ovdje prisutni ću dati priliku i drugima da govore. Vi ste već dobili obrazac koji možete ispuniti ako želite uzeti riječ. E, imat ćemo priliku čuti e, dva nacionalna predstavnika, nakon e, ta dva jednog europskog predstavnika. Prvo ćemo čuti gospodina Kristosa Galasa, koji je predsjednik Komisije za proračun iz Grčke. Pet minuta. Izvolite, gospodine Galas. Dame i gospodo, drage kolege, danas imamo priliku govoriti o jednoj veoma značajnoj i ozbiljnoj temi koja je dovela do ozbiljnih problema u državama članicama, a čak i u cijelom svijetu. E, utaja poreza, e, izbjegavanje plaćanja poreza e, su problemi za naše zemlje, ali isto tako su problemi i za naše tvrtke jer se na taj način stvara nelojalna konkurencija. E, iz kojeg razloga određene tvrtke e, odlučuju e, se utajivati porez, a druge tvrtke plaćaju poreze u državi u kojoj ostvaruju dobit zbog toga što postoje mjere koje su um, uvedene u Europsku uniju, također i uh, kroz jedinstvenu valutu uh, smo došli do jednog sustava koji sadrži pravne rupe. Panamski dokumenti su nam pokazali koliki su razmjeri ove utaje poreza i jako mi je drago što danas imamo priliku razgovarati o ovim pitanjima i vidjeti koja bi bila E, rješenja e, glede e, neizravnog oporezivanja roba. Što se tiče PDV-a, morali bismo imati ujednačen PDV ili barem jednaku osnovicu kako bismo izbjegli E, nelojalnu konkurenciju unutar Europske unije. Ovdje postoje dva problema. Unutar e, država članica Europske unije i izvan e, država članica Europske unije. Ali ovo izbjegavanje plaćanja poreza stvara ogromne probleme za one države članice iz koje dolazi najveći broj E, izbjegavanja plaćanja poreza. U Grčkoj, na primjer, imamo problem sa susjednim zemljama koje imaju stopu porezivanja koja je niža i koje, predstavlja poreznu, koje predstavljaju porezne oaze u odnosu na Grčku, a to je nešto što ni na koji način ne pomaže Grčkoj da izađe iz krize u kojoj se nalazi već e, par godina. E, sve ove porezne utaje i izbjegavanje plaćanja poreza e, se obavlja ponekad uz e, suglasnost banaka. Stoga Europska komisija zaista mora reagirati i nametnuti pravila koja će nam omogućiti zatvaranje ovih kanala poreznih prijevara i utaje poreza. Mislim da naši porezni sustavi moraju imati jednake karakteristike u cijeloj Europskoj uniji kako bismo zaista ujednačili naše porezne politike i kako bi Europska unija zaista odgovarala onoj viziji e, koju, koju su imali utemeljitelji Europske unije. Drage kolege, evo želim samo reći još nekoliko riječi o funkcioniranju poduzeća unutar Europske unije. Mislim da bi bilo dobro imati jedinstveni registar, jedinstvenu bazu podataka e, od samog začetka određene e, poduzeća, od osnivanja poduzeća, trebali bismo imati informacije u toj zajedničkoj bazi podataka, a razmjena podataka bi trebala biti automatska što se tiče aktivnosti i poslovanja tih poduzeća, kako unutar EU, tako i izvan EU. Poštovane kolege, ekonomska i monetarna politika Europe koja ima za cilj eh, jedinstvenu europsku politiku neće moći biti postignuta ako imamo svi različit pristup. Za vrijeme druge faze, a glede eh, stope oporezivanja, kada govorimo o neizravnom oporezivanju, morat ćemo nametnuti određene pragove oporezivanja kako bi svaka država mogla utvrditi svoju poreznu politiku. A to bi nam omogućilo postojanje jedinstvene porezne politike unutar Europske unije i ograničilo nezakonito kretanje e, novca odnosno gotovine. E, države e, mora, moraju postojati pravno vezujuće odluke u svim državama članicama. Najviše hvala predsjedniče. Sada predajem riječ predsjedniku Masimu Muketiju koji je predsjednik e, odbora za industriju, trgovinu, turizam u italijanskom senatu. Imate riječ na pet minuta također. Najviše hvala predsjedniče. Puno hvala. E, priopćenjem iz e, siječnja 2016. komisija se sada bori protiv utaje poreza u multinacionalkama i protiv agresivnih poreznih praksi. To se ne temelji na slobodnom tržišnom natjecanju tamo gdje se dobit stvara, jer tamo gdje se dobit stvara treba plaćati i poreze. Radi se o različitim poreznim osnovicama i to nam pokazuje koliko su nazadni naši zakoni. Tu nazadnost vidimo prije svega kada govorimo o poduzećima. Komisija moli države članice da ne poduzima jednostrane, da ne poduzimaju jednostrane mjere i to iz dobrog razloga i s obzirom na sastanak s američkim tijelima i na inicijativu OECD-a o čemu je već gospodin predsjedavajući govorio, ali ova preporuka ipak nosi jedan rizik da to bude paravan za nacionalne vlade, jer e, ponekad e, multinacionalke imaju velikog utjecaja na nacionalne vlade. No, to nije sasvim učinkovito, jer ne možemo izbjeći da ovdje sudstvo djeluje. Sada bih naveo jedan primjer iz Italije. Na sudu u Milanu pokrenuta je istraga protiv Google, Facebooka i e, drugih i Amazona i eto se radilo o nadležnosti poreznih uprava. Znači, e, radi se o nekoliko stotina milijuna eura. Neke multinacionalke upravo pokušavaju e, sklopiti važne sporazume. Sudstvo izgleda ovdje predstava zamjenu za e, nedostatnu politiku na europskoj razini, no to nije dovoljno. Naše odluke na europskoj razini, koje su naravno najkorisnije i najpoželjnije, neće biti moguće ili se donose prekasno. Odgovor glasi ovdje sada imamo određena poduzeća koja e, sama biraju porezne osnovice. Znači nije dovoljno da tu e, optužbu samo tako iznesemo, ali E, treba razjasniti e, pojmove, ali neki pojmovi potiču iz 19. stoljeća i dugo je sustav tako funkcionirao unatoč e, različitim praksama izbjegavanja, plaćanja poreza, unatoč različitim praksama kada govorimo o transfernim cijenama i tako dalje no sada smo izloženi opasnosti da više nismo suočeni sa realnošću multinacionalki, naime da više e, ne baratamo pravilnim osnovicama, jer multinacionalke imaju agresivno porezno planiranje. Oni prodaju e, online e, i oni multinacionalke traže zemlje u kojima mogu najpovoljnije poslovati i e, naravno da onda svoju likvidnost premještaju u porezne oaze. Prednost je da e, su sjedišta multinacionalki e, sada u nekim europskim zemljama, no to ne umanjuje štetu koja je izazvana ponašanjem određenih multinacionalki. I na kraju smo suočeni sa velikom nesigurnošću. Sudstvo mora djelovati i e, sadašnja praksa sigurno neće poticati ulaganja. Izdali smo e, jednu preporuku kako bi provjerili e, nije li doista stiglo vrijeme kada ćemo e, online trgovanje koje se odvija preko Italije E, da e, to jasno reguliramo ili ćemo uvesti porezni broj i onda ćemo imati poduzeće 2.0 i e, tada ćemo moći bolje vršiti provjere ili će ovo poduzeće dobiti zamjenski porezni broj koji će financijski istražitelji morati onda primjenjivati prilikom plaćanja koje će onda e, vršiti u ime e, klijenta. I na kraju želim još reći da Italija e, neće poduzimati samostalnu inicijative. Najpšte hvala predsjedniče. Sada dajem riječ predsjedniku Eriku Bankiju, predsjedniku ekonomskog odbora u Mađarskom parlamentu. Köszönöm Puno hvala gospodine predsjedavajući, poštovani članovi odbora. Dopustite mi prvo da u ime Mađarskog odbora zahvalim na pozivu i mogućnosti sudjelovanja na ovako važnoj konferenciji, da možemo podijeliti sa vama e, svoje iskustvo. Smatramo da je jako važno pitanje ograničavanja mogućnosti utaje poreza. To je vrlo važan izazov, vrlo velik izazov za e, nacionalne parlamente. Naime, multinacionalke su e, kompleksne, složene strukture i često e, je porez nesljediv i nesljedivo je ispunjavaju li oni svoje obveze. Kolege prije mene su također spomenule da je najvažnije da smanjimo e, mogućnost erozije porezne osnovice i da na kraju krajeva e, dovedemo do toga da se porez plaća na mjestu stvaranja dobiti. Sada bih naveo jedan primjer iz Mađarske gdje imamo velikih problema sa e, oporezivanjem. Naime, imamo firme koje imaju nekoliko podružnica i one su e, plaćale porez e, na način da su plaćale e, porez gdje je njihova podružnica bila najmanja. Mi smo uspjeli spriječiti ovu praksu i uveli smo pravilo da se porez plaća tamo gdje se ostvara dobit i da se ne može odbijati e, porez. Smatramo da sa aspekta države moramo biti učinkoviti i moramo uvesti učinkovite mjere koje e, omogućavaju ograničavanje e, utaje poreza, a kao što je rekao italijanski kolega, moramo stvoriti e, pozitivno porezno okruženje koje neće poticati poduzeća da odlaze iz e, države. Mi smo Mađarskoj sve učinili kako bi E, to napravili i e, velike e, firme koje zarađuju preko 500 milijuna forinti plaćaju porez 10%. Bilo bi vrlo važno za, da uvedemo razmjenu informacija među državama članicama i da ju učinimo što učinkovitijom, da ju osnažimo osim toga je važno pitanje što je također spomenuo talijanski kolega je, e, su globalne internetska poduzeća, e, prije svega ona poduzeća e, kojima je jako teško ući u trag i ući u trag kretanju robe i jako je teško ustanoviti mjesto oporezivanja. Mađarska se obvezala na suradnju ne samo sa državama članicama Europske unije, već i sa OECD-om i voljeli bismo postići što kraća vremena i e, što učinkovitiju suradnju kako bi mogli odrediti e, razinu oporezivanja i kako bi očuvali suverenitet nacionalnih parlamenta. Mi sada trenutačno provjeravamo e, zakonske e, mogućnosti u e, smislu suradnje. Znači, ako želimo postići što kraće puteve i želimo postići jedinstvenu europsku regulativu, tada moramo moramo provoditi e, vlastite regulacije i prilagođavati ih. Još jedan poželio bih naglasiti da ovakva vrsta suradnje e, ne može naravno nadići e, suverenitet pojedinačnih nacionalnih država i vrlo je važna transparentnost. U tom smislu mi smo poduzeli vrlo ozbiljne korake u proteklih nekoliko godina i uveli smo sustav uslijed kojeg e, smo uveli e, puno strože mjere. Sada svima želim e, puno uspjeha i hvala na pozornosti. Merci beaucoup. hvala. Za kraj predsjednik Gregor Zbjelevski i predsjednik odbora za proračune i javne financije Poljskog senata. Dziękuję panie przewodniczący. E, na początku chciałem podziękować. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Odmah na početku želim zahvaliti na organizaciji ovog sastanka. Zahvaljujem i nizozemskom predsjedništvu na tome da se sada bave ovim ozbiljnim problemom i da traže rješenja. Činjenica da velike multinacionalke koriste svaku mogućnost kako bi izbjegli plaćanje poreza se u Poljsku naravno e, promatra vrlo negativno kada govorimo o oporezivanju velikih trgovačkih mreža koje ne plaćaju porez ili jako e, malo poreza plaćaju i u zadnjem e, mandatu smo raspravljali o tome, a koalicija koja se sada nalazi na vlasti je upravo zbog toga uspjela dobiti izbore možemo reći da društvena dobrobit trenutačno e, ne profitira od porezne politike i zato pozdravljamo da Europska komisija poduzima aktivnosti kako bi uvela pravični sustav oporezivanja u Europskoj uniji. Učinkovitost ovih mjera ovisi o dobroj suradnji između država članica. Prije svega pozdravljamo da je Europska komisija e, izrazila e, namjeru e, da će se boriti za to da se porez plaća tamo gdje poduzeće ostvaruje dobit, odnosno gdje vrši svoju gospodarsku aktivnost. Zatim daljnja područja o kojima govori Europska komisija su e, sve pozitivne stvari, ali neke aktivnosti, moram reći, imaju vrlo složen karakter, imaju vrlo velikog utjecaja na gospodarstvo u pojedinim državama članicama i zato ne možemo reći da će njihova provedba biti baš e, jednostavna kada primjerice govorimo o zajednoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit. Zato moramo sada reći da pozdravljamo postepeno uvođenje ove zajedničke osnovice. Zatim, što se tiče obvezujuće, obvezujućeg uvođenja zajedničke konsolidirane osnovice za multinacionalke, e, želim reći da je ova pitanja potrebno i dalje analizirati i potrebno je izraditi konkretne analize zato što kategorija poduzeća na koje se odnosi ova obveza e, nije sasvim jasna. Poljska je protiv rješenja koja ograničavaju e, slobodu pružanja usluga. Prethodni govornici su govorili o usklađivanju direktnog izravnog oporezivanja. Moramo se prisjetiti da su države članice te koje provode politiku e, u području izravnog oporezivanja i zato možda ovdje ne trebamo govoriti o obvezama, već o preporukama. Raduje nas što Europska komisija izrađuje zakonodavne prijedloge, što ih je predstavila zakonodavne prijedloge, ali moramo voditi daljnje rasprave i sustavne analize. Poljska će sa sigurnošću trebati dosta vremena kako bi izradila ovakve analize. I mi se također zalažemo za to da direktiva o automatskoj razmjeni podataka vezano uz pojedinačne države članice, znači izvještavanje po državama članicama, da se ono vrši i mi ćemo i dalje raditi u tom smjeru. A Senat e, Republike Poljske se također zalaže za to da se pruži potpora ovim ciljevima. Puno hvala. Hvala. Sada ću se obratiti našoj dvojici su izvjestelja svaki po dvije minute ako može da objasnite što očekujete od ove razmjene gledišta. Jepek Kofold, izvolite, vi ste prvi. Hvala vam predsjedatelju. U svoje ime, ime u svojstvu su izvjestitelja, drago mi je jako što je veliki broj eh, nacionalnih parlamenta mogu sudjelovati u ovoj raspravi, to je jako važna tema. I želim najprije reći da je ovo jako zanimljivo jer imamo jedno pitanje nacionalne ovlasti, dakle prikupljanje i naplaćivanje poreza i određivanje porezne osnovice, ali imamo problem u svjetskom gospodarstvu gdje vidimo e, usprkos e, tome što imamo nacionalne nadležnosti teško ih je ispuniti jer imamo ljude koji izbjegavaju plaćati poreze i, i koji utaju poreze e, i bilo da se radi o, dokumentima s Paname ili drugdje vidimo dakle da i poduzeća a i pojedinci e, to, tome pribjegavaju. Dakle, e, uloga nacionalnih parlamenta jeste da se postaramo da ćemo doista moći izvršavati svoje ovlasti, dakle, e, naplate poreza i da se postaramo za poreznu pravdu za naše e, sugrađane u državama članicama, jer što se danas radi, to je predsjednik komisije objasnio, ako se osvrnemo samo na jedan element, E, porezno opterećenje e, malo i srednje poduzeća je 30% više od e, onoga što plaćaju multinacionalna poduzeća. Dakle, tu imamo narušeno tržno nadmetanje, dakle, onih koji stvaraju Dakle, oni koji, stvaraju radna mjesta u Europi su ovdje u nepovoljnom položaju. Raspravljajući dokument iz Paname, to Jako je važno da e, vidimo što se trebamo napraviti po pitanju transparentnosti i suradnje sa državama i pravosuđima diljem svijeta glede učinkovitog oporezivanja. Imam nova pravila i Europska unija treba biti jak igrač kako bismo se postarali da se to može razviti i učinkovito provesti na cijelom svijetu. Ja ću stati se na ovome, e, imam samo dvije minute raspolaganju i veselim se e, raspravi. Mislim da imamo svi jedan zajednički cilj i mislim da ćemo moći imati uspješan ishod i vjerujem da nam dokumenti iz Paname i LuxLeaks i SwissLeaks e, pomažu. Dakle, u svojstvu su izvjestitelja ja se e, želim e, s velikom znati, želim čuti vaše ideje i prijedloge. Hvala gospodinu izvjestitelju. Sada dajem riječ drugom izvjestitelju Mihajlu Toereru. Hvala predsjedniče, dragi kolegi iz nacionalnih parlamenta. Najprije dopustite da naglasim značaj vaše nazočnosti na današnjem sastanku. Imamo dakle 19 predstavnika država članica, to je jako važno. Mislim da možemo ostvariti nešto samo ako doista se potrudimo zajednički na tome. Ja sam su izvjestitelj na TAX 1 i TAX 2 i želim samo naglasiti e, glavne nalaze naših, e, našeg odbora TAX 2. E, dakle, došli smo do toga da kombinacija 28 djelomično prekomjerno složenih poreznih sustava stvorili su određene pravne rupe koje su iskoristili prvenstveno multinacionalna poduzeća i ako želimo tome stati u kraj, onda moramo imati zajedničko tržište sa slobodom tržišta kapitala uz određena zajednička pravila. Stoga predlažemo, odnosno preporučili smo da Europska unija usvoji obvezujuće zakonodavne tekstove glede automatizirane razmjene podataka, što je već napravljeno, te da se uvede zajednička korporativna... Eh, zajednička konsolidirana osnovnica poreza na dobit kako ne bi došlo do preusmjeravanja dobiti. Iako sam napravio, onda ostaje još jedna dimenzija, to je vanjska dimenzija koju nismo dakle, na odboru taksi 1 mogli obraditi. To je jedna od preostalih stvari koja se tiče eh, ugovora o dvostrukom oporezivanju i teme poreznih eh, oaza, čime se sada eh, bavimo na zajedno sa pitanjem dokumenata iz Paname na istražnom povjerenstvu i predlažemo da se svaki od tih dokumenata barem jednom analizira pred Europskim parlamentom, bilo da se vidi da se tu radi o e, izlaznom oporezivanju ili na neki drugi način. Ja se veselim našoj suradnji i nadam se da ćemo naći zajednički pristup da provedemo projekt BEPS, jer ono što je zanimljivo jeste da nacionalni interesi se podrivaju ukoliko dođe do agresivnog izbjegavanja plaćanja poreza. Hvala. Hvala vama. Sada prelazimo na razmjenu gledišta. Najprije ću dati riječ predstavnicima dvije zemalja koje su nam uputile svoj pisani doprinos Lord Davis Stafford iz e, Doma Lordova, e, iz predstavničkog doma i jako nam je, jako smo počećeni što je Lord Davis među nama. I drago mi je što vidim e, starog prijatelja. Lord Davis, izvolite, imate na tri minute. Hvala predsjedatelju, najviše hvala vama, komisiji i predsjedništvu što su nam pružili mogućnost e, susreta. Ja ću iznijeti par e, komentara koji mogu zazvučati negativno, ali će na kraju ćete na kraju dobiti i pozitivne. Mislim da ima dosta zbrke glede formulacije u ovom dokumentu, jer tu spominje nekoliko mjesta utaja poreza i agresivno planiranje poreza. E, nije jasno je li stvar identična ili u kojem slučaju bila tautologija, a niti je jasno da li su različite Jasno je dakle da imamo uh, utaju plaćanja poreza koja je protuzakonita, no nije nam jasno po kojim kriterijima se tu govori, uvodi razlika između planiranja poreza s jedne strane i utaje plaćanja, izbjegavanja plaćanja poreza s druge. Dakle, tu imamo pravne, pravne nedoumice koje trebaju biti jasno formulirane. I ta konfuzija donekle i zataškava i konkretne konfuzije. Vjerojatno bismo u idealnom svijetu imali e, porezno pitanje kao nešto što je u nadležnosti Unije, ali kao što se to spomenuto, to nije u nadležnosti Unije, već država članice. Mislim također da je od velikog značaja to što e, Unija daje e, dojam da može riješiti problema, u biti ne može to napraviti i to bi moglo i stvoriti dojam razočaranja. I pretvaranje izbjegavanje plaćanja poreza u utaju poreza, ako će se tako nešto raditi, onda se to treba napraviti na razini država članica promjenom e, zakona i ja mogu preporučiti, na primjer, da se uvede opći zakon o borbi protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza. Mi smo to napravili u Ujedinjenoj kraljevini jer e, smo bili varani od velikih multinacionalnih korporacija kao što su Google, Starbucks i slični. I isto tako Dakle, takson, porezne uprave trebaju biti zadužene za e, sva porezna pitanja na nacionalnoj razini i u takvom slučaju onda će se naplaćivati porez valjan način. No, nije na Europskoj uniji da donosi takve odluke, već na državama članicama i to ne trebamo zataškavati kao činjenicu. A ono što je pozitivno jeste da je dobro što se Europska unija bavi e, pitanjem porezivanja, jer mislim da Europska unija može raditi na dodatnoj transparentnosti na ovoj razini i tu je važno transparentnost i objelodanjivanje. To je od ključnog značaja i htio bih reći još nešto. Tu postoji jedna dodatna konfuzija, ako pogledate dokument, prva stranca stavak četvrti, glede omogućavanja javnog nadzora, e, glede plaćanja poreza. I na toj stranici kaže da se neće obizaniti javnosti informacije o pitanju o plaćanja poreza, no tu imam konfuzije. I ako sam dobro shvatio, ta, te informacije neće biti obznanjene javnosti. Mislim osobno da je to krivo, da bi to trebalo obznaniti javnosti i isto tako e, ograničenje na promet od 750 milijuna je isuviše visok i trebali bismo e, obuhvatiti sva poduzeća, osobito sva javna poduzeća, barem ona koja su u javnoj evidenciji, koje su e, na burzi. Tu ima veliki broj e, dioničara koji su zainteresirani za to. Dakle, ja mislim da bi bilo dobro ponovno e, reformulirati ovaj tekst i dio koji se tiče porezne reforme i malo ga učiniti još jačim i ići korak dalje glede pitanja objelodanjivanja podataka i transparentnosti. Hvala predsjedniče. hvala gospodine. A sada Pierre je potpredsjednik odbora za financije Nacionalne skupštine Francuske. Hvala vam predsjedniče. Evo veselim se na ostvarenom eh, napretku u Europi u ovoj borbi protiv eh, fiskalne utaje plaćanja poreza. Kada sam prije nekog godina najavio ovu temu borbe protiv eh, smanjenja porezne osnovice, odnosno BEPS-a, Mislio sam da će to biti teška tema jer se tada još mislilo da će to biti isključivo nacionalna e, tema, tema nacionalne nadležnosti, ali s obzirom da su nacionalni parlamenti od samog početka uključeni u rad e, odbora taks, mislim da je predsjednik Lamasura omogućio da se na, brzo napreduje po ovom pitanju i to je tim prije važno to, to je tim važnije što Europa može biti e, primjer glede provedbe BEPS-a, jer e, dobro funkcioniranje tržišta jeste pravilno tržišno natjecanje i to podrazumijeva da se ukinu određene odredbe koje dovode u pitanje valjano tržišno natjecanja. Drugi razlog jeste da taj što funkcioniranje, dobro funkcioniranje Europske unije utemljeno je na solidarnosti među državama članicama koje isključuje politike koje se protive suradnja. Mislim da politika e, porezne optimizacije unutar Europe je nanijela veliku štetu ne samo poreznom i pravdi unutar Europske unije, jer velika poduzeća e, ne plaćaju poreze tamo gdje e, mala uveliko doprinose. Mislim da provedba BEPS-a treba i dalje biti na uzorit način eh, provedena u Europi, jer s predlozima izvješćivanja po zemljama Europa ide dalje od eh, većine drugih zemalja, no mislim da postoje još neke važnije mjere glede kojih možemo ići puno dalje od onoga što će biti napravljeno unutar eh, OECD-a, a to je Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit, to je ta stara tema unutar Europske unije i drugi. Mislim da ako možemo to napraviti, to je nešto gdje bi se ukinula sva pravila koja omogućuju određenom broju poduzeća da izbjegnu plaćanje poreza, a povr toga to će e, pojednostaviti rad, funkcioniranje poduzeća i povećati transparentnost za naš sugrađane. Mislim da je to jedna od najvažnijih mjera koja se može ponuditi u okviru rada ovog e, odbora. Najviše hvala. Hvala vama. Sada se okrećem prema Europskom parlamentu i dajem riječ Danuti Hübner na tri minute. Dvije ili tri? Tri. Evo, na samom početku moram reći da u posljednje dvije godine smo radili na oporezivanju poduzeća, morali smo nažalost požuriti u tome zbog svega što se desilo, ali ako sam dobro shvatila, ako zaista primjenimo ova tri paketa kojima je govorila komisija, onda ćemo ići čak i dalje od onog što smo htjeli postići i stvorit ćemo dobar sustav oporezivanja poduzeća u EU jer to je naš cilj. Ono pitanje koje ja želim postaviti ovdje, a usto i reći nekoliko reći, je povezano s onim što je rekao Steven Quest. Mislim da je tu pronađena dobna ravnoteža između rješenja koja su nužna za oporezivanja poduzeća na nacionalnoj razini i onih rješenja koja se trebaju iznaći na europskoj razini, uzimajući u obzir i preporuke naravno. Mislim da je tu dobro utvrđena ravnoteža između onog što se treba učiniti na nacionalnoj i europskoj razini. To je jako značajno. Općenito govoreći možemo reći da sada imamo raznorazne pravne instrumente i politike koje će nam biti nužni kako bismo nastavili koristiti one e, politike i instrumente koje imamo na nacionalnoj i europskoj razini i kako bismo mogli nastaviti ostvarivati suradnju između poreznih uprava. Na kraju želim samo još nešto reći o da kada govorimo o porez procesima, to je nešto što zahtjeva i demokratski legitimitet, naročito kada se govori o porezivanju u okviru drugih e, sektora. I mi u Europskom parlamentu imamo tu legitimitet na europskoj razini, ali vi iz nacionalnih parlamenta imate taj legitimitet na nacionalnoj e, razini i stoga morate raditi u ovom e, procesu kako bismo imali oporezivanje koje će biti učinkovito, pravedno, transparentno i koje se neće e, zlorabiti. Ali ova dvostruka legitimizacija ovog procesa, dakle na europskoj i nacionalnoj e, razini, E, je nešto što će omogućiti da ojačamo politički dijalog e, i postignemo ono o čemu je govorio Steven Quest, a to je suradnja, zajednička suradnja. Mislim da i ta zajednička suradnja mora biti ojačana. U nacionalni parlamenti također mogu imati zadatak primjene preporuka OECD-a i e, primjene europskog zakonodavstva, transponiranja europskih e, direktiva i praćenja njihove primjene. U ovom e, postupku uspostave politike oporezivanja u Europskoj uniji veliku odgovornost nose i nacionalni parlamenti. Hvala. Hvala Danuta. Predajemo riječ nacionalnim parlamentima te dajem riječ gospodinu Pedru Sauau iz Španjolske. Izvolite. Tri minute. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mislim da smo trenutačno suočeni sa globalnim izazovima i međunarodno oporezivanje je globalni izazov. To zahtjeva od nas globalni odgovor i zato me raduje da e, da o ovim temama i želim čestitati Europskoj komisiji na e, doprinosu e, međunarodnoj paradigmi poštovano, eh, pošteno oporezivanje, transparentno oporezivanje. To je društveni model, no radi se i o eh, pronalasku puta iz ove gospodarske stagnacije jer eh, suočeni smo sa nejednakošću koju možemo ukloniti financiranjem e, države dobrobiti. Znači želim svima čestitati u tom smislu i mislim da će ovo biti plodonosna suradnja i vezano uz panamske dokumente. Ovo je vrlo velika prilika da sada po pitanju ove globalne strategije, koordinacije napredujemo u području poreza. U Španjolskom parlamentu smo osnovali odbor vezano, odnosno zahtjevamo osnivanje odbora, e, izražnog odbora vezano uz panamske dokumente. Postoje još e, neki e, vidovi koje smatramo relevantnima kada e, ako želimo raditi konkretno i jasno. Kao prvo to je CCTB, znači zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit. Treba iskoristiti ovu priliku. Došlo je do usporavanja po pitanju poreznih mjera, ali ovo je sada dobar trenutak da idemo u tom smjeru i da e, učinimo više od onoga što OECD kaže. Zatim, europski popis poreznih oaza i to bi e, bilo potrebno i trebali bismo iskoristiti ovu priliku jer kao što sam već rekao ove porezne oaze nose opasnost da spriječe gospodarski rast i e, predstavlja opasnost za socijalnu koheziju. Osim toga smatramo da razmjena informacija, automatizirana razmjena informacija mora biti poboljšana. Trebali bi e, vidjeti tko se nalazi iza ovih transakcija o kojima govorimo i zahvaljujući automatskoj razmjeni podataka e, je to moguće. I na kraju, gospodine predsjedavajući, moramo biti ambiciozni. Ovo je sada pravi trenutak, jer globalni izazovi to od nas zahtijevaju. Puno hvala. Hvala. Ovo Posljednje što ste rekli je zaključak koji možemo izvući iz panamskih dokumenata, to je sasvim jasno. Sada predajem riječ ispričavam se ako ne izgovorim dobro ime gospodinu Tilenu Božiću iz Slovenije. Hvala. Izvolite, imate tri minute. Slovenija je dosta napredovalo što se tiče oporezivanja, ali moram priznati da smo otvoreni što se tiče primjene modernih e, izmjena i u cijelom parlamentu smo dosta fleksibilni što se tiče nužnih e, izmjena jer znamo kakvu štetu mogu nanijeti loše porezne politike. I mi također smo poguđeni recesijom te je stoga bitno dobiti prihod od poreza unutar našeg sustava. Ovaj naš sustav je dobar, ali se suočavamo s problemima kada trebamo prikupiti i razmijeniti informacije, naročito kada nam te informacije trebaju jako brzo. Do trenutka kada naša porezna uprava dobije nužne podatke, te ih e, obradi, i pronađe e, počinitelje. Prođe dosta vremena te dođe do e, prenosa tereta dokazivanja u e, u postupku, ali na sreću imamo i e, odluke o porezima koje nam e, omogućuju da znamo točno koji porezni e, obveznik nam duguje što. Imamo i određena pitanja koja možda će djelovati provokativno, ali pitamo se hoće li ovaj sustav E, ostariti dok ga ne počnemo primjenjivati. Što se tiče poreznih oaza, imamo neke mjere koje su stare čak i 30 godina, a tek sad e, govorimo o njima. Informacijske tehnologije nam nude e, mnogobrojne odgovore na ova pitanja, ali u svakom slučaju ne smijemo zaboraviti da je naš porezni sustav još uvijek u nadležnosti nacionalnih e, država, ali sada se vraćamo na druge platforme e, koje kriptovalute koje nam omogućavaju e, još koje dovode do još većih problema poreznih prijevara. Mi također možda se možemo dobro baviti ovim e, problemima e, vezanim uz poreze, ali e, učinak naših odluka bi mogao biti čak i još veći. Mi bismo mogli pomoći na praktičan način drugim državama. U Nigeriji, na primjer, imamo samo 10 posto poreznih prihoda u e, BDP-u, a to nije dovoljno. Moramo zato još napredovati na ovom području. Sada e, moramo naglasiti da je generalni direktor komisije e, zabilježio onu zadršku koju imate o našem sustavu razmjene informacija. Postoji novi tekst koji još uvijek nije u primjeni, ali možemo razgovarati i o tom pitanju. Sada ću ponovno predati e, riječ e, europskom zastupniku iz e, skupine SND, Peter Zime. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Želim se nadovezati na ono što je kolega rekao prije mene. Kao prvo, odlično je da smo se danas sastali sa nacionalnim parlamentarcima u području poreza a istovremeno je to dokaz da više ne možemo se baviti ovom temom samo na nacionalnoj razini, zato što suradnja pojedinaca nije sustavna suradnja sviju. Ako ćemo e, sada surađivati na europskoj razini, a to je važno i to su danas mnogi govornici naglasili, onda ne smijemo Ne smijemo surađivati samo sa susjednim državama članicama, već je vrlo važno da se i Europska komisija uključi i da ju informiramo. Zašto je to važno? Vidjeli smo kod postupaka pomoći koje je Europska komisija pokrenula koliko je važno da imamo nekoga tko je e, čuvatelj ugovora pod navodnicima, odnosno tko predstavlja policajca koji e, pazi na to da svaka država članica u skladu sa ugovorima obavlja svoje dužnosti. ako Europska komisija neće biti u potpunosti informirana, onda države članice Europskoj komisiji oduzimaju mogućnost da e, utvrđuje e, takva kršenja i da ih sankcionira, a puno je država članica, primjerice vaše vlade koje to ne žele i zato vas usrdno molim da u svim temama o kojima govorimo i u kojima si pružamo podršku da vi one koji imaju pregled nad svime, koji sve kontroliraju, da bdijete nad tim da se drže svojih obveza, a ne da stvarate nove zakone koji se ne tiču Brisel. Znači da budu informirani oni koji su e, zaduženi za ova pravila igre. Puno hvala. Hvala. Sada se ponovno okrećem predstavnicima nacionalnih parlamenta i dajem riječ gospodinu Araki iz Finske. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim samo privući vašu pozornost na činjenicu da borba protiv e, poreznih prijevara i erozije porezne obveznice povezana sa e, zakonodavstvom naravno e, nacionalnih e, država. Mi smo u Finskom parlamentu razgovarali o tome kako e, primijeniti uredbu iz 2014. godine, uredbu broj 909. I znam da su europski e, zastupnici govorili o e, članku 38. i njegovoj primjeni, a govori se o e, obvezatnom vlasništvu vrijednica kako bi imena vlasnika bila objavljena i poznata. Neću sada ulaziti u političku debatu, ali postoji zabrinutost primjene uredbe koja može e, oslabiti transparentnost e, transparentnost glede vlasnika, e, naročito vlasnika računa u inozemstvu. Zato danas imamo raspravu o ovoj temi i tražimo od parlamenta da zajamči E, bolju sljedivost e, imovine, naročito kada se ona prenosi u druge države članice Europske unije. Istovremeno, panamski dokumenti traže veću transparentnost e, i pokazuju koliko je slaba transparentnost u europskim propisima. Uredba s kojom raspolažemo je stara samo dvije godine, ali cijelo okruženje se promijenilo. E, razina ambicija je povećana. Zbog toga bi komisija trebala možda pojačati e, ozbiljnost ove uredbe kako bi zajemčila veću transparentnost u financijama, u tom slučaju ova rasprava ne bi bila ni, e, ni potrebna, a sadašnje izuzeće bi postalo pravilo. Hvala. Hvala. Ako sam dobro shvatio, vi u Finskoj imate sustav kojim jamčite apsolutnu transparentnost vlasnika financijske aktive te predlažete da se to primjeni svugdje u EU budući da dobro funkcionira u Finskoj. To je jedna od prednosti koje e, imamo u okviru ovakve razmjene mišljenja, jer mi s jedne strane razgovaramo o preporukama Europske unije i propisima Europske unije, ali isto tako e, razgovaramo i o nacionalnim mjerama, odnosno razmjenjujemo dobre prakse. Te to stoga treba iskoristiti e, ono što dobro funkcionira u drugim državama članicama. Sada predajem e, riječ gospodinu Hubertu Fuksu iz Austrije. Poštovani gospodine predsjedavajući, zastupnici, građani Unije i najmanja poduzeća trenutačno E, nose puno veći porezni teret na svojim leđima nego multinacionalna poduzeća. Ova nepravda i ovo narušavanje tržišnog natjecanja treba ukloniti. Mjere za poboljšanje učinkovitog oporezivanja i transparentnosti na jedinstvenom tržištu su stoga apsolutno potrebni i zato je paket mjera za borbu protiv utaje poreza nešto što pozdravljam, to nas vodi u pravom smjeru, ali taj korak moraju e, poduzeti svi i moraju e, uslijediti mnogi drugi koraci. E, treba nam zajednička osnovica sa maksimalnim pragovima i moramo osigurati da jurisdikcija ostane kod država članica E, učinkovito oporezivanje na mjestu stvaranja dobiti, e, to je nešto što je ključno u borbi protiv e, utaje poreza. Prije svega transparentnost ovdje ima vrlo važnu ulogu kako bi ostvarili poštenije oporezivanje. Automatska razmjena podataka i odluke o porezima sa prekograničnim djelovanjem zahtijevaju transparentnost, ali to nije dovoljno. Porezna tijela osim toga moraju prikupljati ostale e, informacije, moraju surađivati, uže surađivati, a multinacionalke koje imaju sjedište u Europskoj uniji ili koje djeluju u Europskoj uniji bi e, trebale izvještavati o e, dobiti i te podatke ne bi e, trebali prosljeđivati samo poreznim tijelima, već i široj javnosti, jer to bi e, stvorilo povjerenje građana u porezni sustav nacionalnih država. Predložena direktiva vezano uz borbu e, poreznih utaja, protiv poreznih utaja trebalo bi jasno formulirati i trebalo bi osigurati da e, ne dođe do mogućnosti e, utaje poreza. Inače, naš cilj mora biti da porezne oaze diljem svijeta e, onemogućimo i nema nikak, i da ne bude dobrih razloga e, za poduzeća da e, ulažu u te porezne oaze. Puno hvala. Hvala. Sada se e, ponovno vraćamo Europskom parlamentu, odnosno zastupnicima. Budući da nemamo više nikoga iz nacionalnih, odnosno imamo samo još jednog predstavnika nacionalnog parlamenta koji je tražio riječ, tako da e, imate priliku ponovno govoriti ako ste već govorili ili se ponovno ili se javiti za riječ ako se do sad niste javili. Znajte da imamo dovoljno vremena na raspolaganju. Vraćam se dakle ponovno e, zastupnicima Europskog e, parlamenta, gospodin Bent Luke, tri minute. <clears throat> Puno hvala gospodine predsjedavajući, ispričavam se, malo sam promukao. Nisam siguran mogu li govoriti. Jeste se prehladili u Cipru, pošto smo bili u Cipru zajedno?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 Imate li nekog drugog u ime svog kluba zastupnika? Ne? Dobro. Mihael Teurer. Skromni ste, cijeli ste u zadnji red. U ime Aldea se javlja Mihael Teurer. Dragi kolege, govorim u ime e, Saveza liberala i demokrata i želim napomenuti da rezultati odbora takse 1 i naravno projekta BEPS da oni e, za nas predstavljaju dvije stvari. Ovaj Ovu temu više ne možemo nacionalno rješavati, to je već rekao kolega Peter Zimon. Mi vjera da nacionalnim zakonodavstvom možemo spriječiti e, porezne utaje, to se, e, to se pokazalo iluzijom. U Europskoj uniji moramo svi zajedno djelovati zajedno sa europskim institucijama i moramo pronaći obvezujući pravni okvir. U nacionalnim parlamentima bismo trebali detaljno analizirati je li dovoljno nacionalno provođenje e, mjera unutar BEPS-a kako bi izbjegli porezne utaje. Kolega iz e, Velike Britanije je rekao da je potrebno definirati e, poreznu utaju i izbjegavanje plaćanja poreza i to je tema s kojom smo se i mi bavili, no mi smatramo da učinci E, da je njih potrebno jasno istražiti. Znači ne radi se o tome da e, u Irskoj imamo poreznu stopu od 12,5% koju nitko ne dovodi u pitanje i e, bilo bi dobro kada bi se to doista i plaćalo. No Europska komisija je u kontekstu istrage vezano u state aid našla dokaze da djelomice određena poduzeća navodno e, plaćaju 0,05%, znači poreznu e, stopu 0,05% i time dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja i to promatramo sa velikom zabrinutošću i e, time se sada bavi i Europska komisija jer ne možemo prihvatiti da mala i srednja poduzeća ili poduzeća koja ne koriste ove međunarodne modele ili to ne mogu, da oni zbog toga budu u lošijoj situaciji. Postoje studije koje ukazuju na to da E, teret snose srednje i mala poduzeća i to 25 do 30%. Zatim pitanje digitalizacije. U okviru e, globalne digitalizirane ekonomije sve je teže utvrditi gdje se stvara dobit jer tamo naravno treba onda i plaćati porez i stoga su porezni stručnjaci iz nas sada pozvani da razmisle o tome treba li nam u budućnosti E, drugačiji porezni sustav. Puno hvala. Merci, mon cher collègue. Hvala, dragi kolega. A sada dajem riječ e, gospodinu Marniksu Van Heije u ime Senata Nizozemske. Najviše hvala predsjedatelju. Najprije vam želimo Čestite zahvaliti na organizaciji ovog sastanka kako bismo pojačali dijalog između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Prva stvar na koju bih e, želio prijeći pozornost jeste da Europska unija nije usamljena jedina na ovom svijetu, tako da je doista od ključnog značaja da cijelokupni, ako želimo da cijeli BEPS projekt bude uspješan, da i u potpunosti bude podržan i od drugih e, država članica OECD-a, osobito onih najvećih, kao što su Sjedinje američke države, te Narodna republika Kina. Kao što svi znamo, jedan od razloga problema jeste američki porezni sustav, do sad eh, SAD nije došlo do konsenzusa glede poreza na dobit eh, u SAD-u, a kao što svi znamo, eh, američke tvrtke nisu podložne plaćanju poreza na svijetu, već mogu dobiti porezni kredit, da kažemo, u SAD-u, ako plaćaju porez u SAD-u, većina to ne radi i to je razlog što 2 trilijuna e, njihove dobiti nalazi se u inozemstvu. I pitanje koje se postavlja je sljedeće. Ako EU u podršku inozemskog parlamenta, kao što je to gospodin Dasilton repo, kao dakle ako Evropska unija ubrza i provede prijedlog BEPS-a, da li će SAD pratiti EU? Jer tu imamo doista veliki paradoks. Ako viša porezna osnovica bude razlogom za povećanje porezne stope u biti u SAD-u, onda to nije baš neki poticaj za njih da to slijede. Zatim, ako želimo pretvoriti uspješnicu ovaj paket mjera protiv eh, izbjegavanja plaćanja poreza, važno je ono što je gospodin Dajsland rekao, ono o čemu se razgovaralo u eh, drugom domu nizimskog parlamenta, Dakle, ukoliko želimo da to bude uspješno zaključeno za vrijeme nizozemskog predsjedništva, možda bilo dobro da se drži BEP smjera, a da se ne predlažu nove. I tu imamo e, izlazni porez i e, boru protiv zloporabe poreza, o čemu se govorilo u preporukama. No, za kraj želim naglasiti tri elementa. Kao prvo, pitanje transparentnosti koje je od ključnog značaja, tako da pozdravljamo aktivnost Europske komisije i nizozemski parlament već je proveo e, od 1. E, siječnja sustav e, izvješćivanja po zemljama, isto tako porezne odluke, to smo radili zajedno s, Njemačkoj, Njemačkom i također radimo s 23 zemlje u razvoju surađujemo s njima kako bi imali bolje klauzule za borbu protiv zloporabe. Možda još jedno upozorenje ambicioznosti je dobra stvar, kao što je rekao kolega Španjolska, ali moramo isto biti realni, jer uvodimo brojna nova pravila i uredbe, ali moramo moći učiniti ih učinkovitih, tako da pitanje koje se postavlja je da li imamo mogućnost svih 28 država članica mogućnost da to učinimo uh, učinkovitim, osobito tamo gdje trebamo raditi zajedno. Jer lijepo je imati, um, lijepo je to uh, dijeliti sve te informacije, ali moramo imati um, djelatnike koji će moći od toga nešto napraviti i učiniti to učinkovitim Vaša zadnja opaska je jako važna i puna smisla. Naravno, problem se vjerojatno ne postavlja na isti način e, u svih 28 država članica. Ponovo se okrećem Europskom parlamentu u ime Europske ljevice Fabio Demacije. Puno hvala. Mislim da E, panamski dokumenti, isto je LuxLeaks, da nam e, pomažu i u ime svoje kluba e, Ljevičara želim zahvaliti na tome da ste javno obznanili ovu temu i da će se o tome raspravljati pred sudom, jer očito govorimo o paralelnim društvima moćnih i bogatih i mislim da ja neću e, moći ne reći e, da međunarodne e, reforme do sada nažalost nisu uspjele. Panama je maknuta sa popisa i sporazumi o dvostrukom oporezivanju su sklopljeni, primjerice sa nizozemskom. Mm, I mi smo osim e, toga e, moramo napraviti vlastitu zadaću kada govorimo o SAD-u, o Delaveru koji ne sudjeluju u razmjeni informacije, To e, vredi i za moju zemlju, za Njemačku, gdje se traži registar fiktivnih firmi. I mi ovdje ne govorimo samo o utaj poreze, to je dovoljno loše, već govorimo i o pranju novca, o financiranju terorizma i drugim stvarima. Ja podupirem ono što je rekao britanski kolega. Mislim da sada e, moramo e, napraviti još jedan korak dalje. Kada govorimo o koncernima, ja ne govorim o e, crnoj listi, već smo imali tu crnu listu 2009. ali to nam ništa nije donijelo. To smo vidjeli i po pitanju Portugala i Njemačke i zato me zanima e, što će se sada dogoditi po pitanju tih crnih lista. Naravno da su e, multilateralna rješenja bolja, ali to ne bi trebao biti izgovor. Vidjeli smo da SAD i unilateralno, unilateralno poduzima važne e, korake uvođenjem različitih mjera. Osim toga treba nam kazneno pravo za poduzeća što bi olakšalo sankcioniranje e, banaka koje e, sudjeluju u izbjegavanju plaćanja poreza. E, mogli bi im oduzeti licence. Naravno potrebna nam je konsolidirana porezna osnovica. Moramo se orijentirati prema ekonomskim formulama. Nije moguće da imamo Google primjerice u Nizozemskoj e, koji posluje negdje drugdje i potrebno nam je usklađivanje i intenziviranje e, tržišnog natjecanja. Puno hvala. Merci, mon cher collègue. Hvala, dragi kolege. se svojim parlamentima. Sada predam riječ gospođi Guters iz predstavničkog doma Belgije. Najpša hvala predsjedniče, hvala na pozivu, hvala na razmjeni gledišta koji ste nam omogućili s predstavnicima nacionalnih parlamenta. Naravno, možemo samo složiti s vama ove male utaje poreza je nešto čemu treba doista stati u kraj i doista trebamo spriječiti izbjegavanje poreza od strane multinacionalnih poduzeća. Moramo se opredijeliti za transparentnost i staviti naglasak na razmjenu informacija raznih poreznih uprava. Mislim da je to jako važno. Naravno u tom okviru i u okviru upravne suradnje moramo primijeniti izvješćivanje po zemljama. Mislim da je to jedna izmjena koju trebamo doista pozdraviti. I smatram da ovaj prijedlog komisije može samo zajamčiti dodatnu transparentnost i omogućiti razmjenu podataka. Dakle, podupiramo taj novi prijedlog, no želim iznijeti eh, određene primjedbe. Najprije mislim da moramo vidjeti kako stoje najmanje države članice. Znam da velike zemlje članice imaju svoje stave, ali mislim da i manje države članice moraju ostati konkurentne. I zato je važno da se očuva suverenost, porezna suverenost za sve te zemlje članice. Naravno, niska porezna stopa može biti, može predstavljati prednost za malo srednje poduzeća i treba doista omogućiti određenu razinu poreznog porezne konkurentnosti. Zatim ono što je također važno je ono što se dešava u okviru OECD-a. Mi se u potpunosti slažemo s tim, smatramo da je to dobra stvar i treba ići u tom smjeru no istovremeno Europa ne bi trebala više okretati leđa onome što se događa na svjetskoj razini. Ako komisija nameće određene obveze koje idu dalje od onoga što se traži na međunarodnoj razini, onda se postavlja pitanje nećemo li oslabiti svoj položaj na svjetskoj razini. A to ne bi trebala biti posljedica odluka komisije. I ono što je jako važno, osobito za male mala i srednja poduzeća u zemlji kao što je Belgija, za nas su mala i srednja poduzeća najvažniji dio gospodarstva i sve odluke koje donosimo moraju po svaku cijenu biti takve da neće povećati administrativno opterećenje koje su izložena mala i srednja poduzeća. Tako da mislim da ako se ovo uzme na znanje Mislim da ćemo moći zajedno raditi, imati pravedno pravedno i pravedan dobar sustav e, oporazivanja. Hvala. Ponovno se okrećem Europskom parlamentu u ime zelenih Ernest Maragalj ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi smo priopćenje Europske komisije o mjerama već pogledali i e, izbjegavanje plaćanja poraza i porezni obveznik e, i utaja poreza su ovdje teme. E, govorimo o 4 milijarde eura za javne proračune i usporedbi s Međutim, e, mi smo sada e, zaokupljeni nekim e, manjim skandalima. Volumen ovog skandala je 70 milijardi eura godišnje. Radi se o velikom dijelu europskog proračunu, 50% onoga što dajemo za socijalnu koheziju. Govorimo o određenim državama, o određenim poduzećima. Neki od njih, e, nekih, nekima je samo oduzeta licencija. Primjerice, e, e, sklapaju se sa njima porezni sporazumi i onda možemo izračunati što se ovdje događa. 70 milijardi eura to predstavlja vrlo velik iznos. U stvari na kraju 120 milijardi eura godišnje gubimo kada govorimo o premještanju dobiti. E, Nizozemska, Luksemburg, svi oni dobivaju više novca kroz ove mjere. Neki toliko gube, a neki toliko dobivaju. To je naravno neprihvatljivo i ne možemo e, ništa ne činiti, potrebno nam je više komunikacije, više transparentnosti, crna lista, crni popis poreznih oaza e, i moramo poduzeti globalne mjere na europskoj razini. Ako do toga ne dođe, onda ćemo i dalje imati e, ispjegavanje plaćanja poreza u Europi i nastat će i e, mnogi će e, snositi posljedice toga, to vidimo i e, uslijed panamskog skandala. Tu govorimo o vrlo visokoj svoti. Europski parlament je rekao da će osnovati odbor, ali ne možemo sada se temeljiti na naš rad samo na panamskim dokumentima. Moramo izraditi globalnu strategiju nacionalni parlamenti koji su danas ovdje s nama. E, sjetite se toga da treba osnovati e, zajedničke istražne odbore sa Europskim parlamentom, potrebno je surađivati sa Europskim parlamentom i to je nešto što nam nudi perspektivu za idućih nekoliko mjeseci rada. E, hvala. Ponovno se okrećem nacionalnim parlamentima. A sada ispričavam se ako loše izgovaram, dajem riječ u ime švedskog parlamenta gospodinu Danielu Sestračiću. Hvala na riječi. Mislim da je bilo više od, da smo danas dobili više od onog što smo očekivali. Jako mi je drago što se namjerava stati u kraj izbjegavanju plaćanja poreza i utaj poreza. O tome se odavno govori i postoji široko mišljenje. No hvala vam što ste pokrenuli pitanje transparentnosti i osobito zahvaljujem Fabio Maziju na jako dobrom i kvalitetnom javljanju. Za naše zemlje, regije i gradove, važno je spomenuti ovo što je rekao kolega iz Slovenije, a to je da veliki broj zemalja izvan EU unije ima slične probleme. Mislim da jedan od glavnih nedostataka u predlogu komisije jeste taj što se nije dovoljno bavilo transparentnošću. Transparentnost je nužna i javna za javne djelatnike, bilo se radi o novinarima, pravnim stručnjacima, važno je da svi imaju pristup pristupnim podacima, no isto tako jako je važno znati koje će zemlje trebati podnijeti izvješće po zemljama. Mislim da je prag isuviše visok ako se govori onome što je spomenuto. Dakle, spominjalo se 40 milijuna eura, no pravo izvješćivanje po zemljama mora biti globalno, sveobuhvatno i mora biti obuhvaćati više zemalja od samo 28 država članica Europske unije. U budućem moramo vršiti dodatni pritisak na vlasti kako bismo dobili E, informacije o pravim vlasnicima određenih e, dobara. Mislim da su na to ukazali dokumenti s panome. Hvala. Sada u ime Europskog parlamenta dajem riječ e, Barbari Kapel u ime ENF-a. Hvala gospodine predsjedavajući. Borba protiv poreznih utaja i poreznih prijevara je velika tema i u državama članicama i učinkovito oporezivanje znači da oporezujemo tamo gdje se stvara dobit. Potrebna nam je veća transparentnost, to je već danas sve rečeno. E, danas e, nitko ne smije plaćati 30% više poreza od multinacionalki. E, državni proračuni e, snose posljedice ovih e, praksi i do 70 milijardi eura godišnje poreznih prihoda se gubi u državama članicama, a puno toga odlazi u porezne oaze kao što je pokazao i primjer panamskih dokumenata. OECD BEPS inicijativa je vrlo važan korak kako bi se suočili sa ovim globalnim izazovom e, poreznih utaja. E, sadrži e, 15 točaka i e, odnosi se na tri parametra. Radi se o međunarodnom sporazumijevanju kada govorimo o dobiti poduzeća, zatim zatvaranje rupa u zakonu i povećanje transparentnosti. 96 e, šest zemalja i sve države članice složile su se i obvezale na automatsku razmjenu podataka, a SAD i Panama sada također žele sudjelovati u tome i poduzeti određene mjere. Osim toga, Europska komisija je u siječnju ove godine e, izradila e, paket e, za borbu protiv utaje poreza sa tri već navedena najvažnija cilja i prošloga tjedna najavljeno je da će se izraditi registar transparentnosti za multinacionalna poduzeća E, koja djeluju iznad, e, izvan Europske unije. Dva aktualna izvješća trenutačno imamo u Europskom parlamentu koja se bave sa više transparentnosti i sa borbom protiv e, porezne utaje. To je country by country report, znači izvješće, izvješće razvrstavanje po e, zemljama. Radi se o 750 milijardi eura, e, radi se o 6500 poduzeća koja se spominju u ovom izvješću, a to je Ekofin u 8. 8. E, ožujka rečeno je na sastanku Ekofina da je potrebno uvesti ovakvu njihovo izvještavanje od 2017. No sve to još nije dovoljno. Osim toga treba nam e, svjetsko umrežavanje nacionalnih e, registara transparentnosti. Potreban nam je svjetski e, registar fiktivnih firmi. To je danas već rečeno od strane predstavnika nacionalnih parlamenta. A četvrtom direktivom protiv pranja novca novca, takav registar je već i predviđen. Osim toga predviđeno je i ujedinjavanje e, crnih e, lista i e, potrebni su nam propisi kako bi izbjegli eroziju porezne osnovice sa switch over klauzulom i tako dalje. To je danas već e, sve rečeno od strane predstavnika nacionalnih parlamenta. Prije svega talijanski kolega je to naglasio. E, to će biti od vrlo velikog e, značaja, a mađarski kolega je spomenuo digitalna poduzeća i njihovo oporezivanje. To je također ključno pitanje s kojim se moramo pozabaviti. Merci, Hvala, draga kolegice. Za Senat Češke republike. Predajem riječ gospodinu Zedeniku. Hmm, gdje se nalazi? Hvala. Govorim u ime Gornjeg doma Češke republike i moram vam reći da smo se uveliko bavili učinkovitim oporazivanjem velikih poduzeća. Naravno, Razgovarat ćemo o prijedlogu Europske komisije naši e, naširoko, ali u Češkoj podržavamo mjere za suzbijanje izbjegavanje plaćanja poreza na dobit, jer to narušava tržišno natjecanje, smanjuje prihod države jednostavno šteti tržišnom natjecanju. No, želimo naglasiti na to da izravno operzivanje je nešto što je u nadležnost država članica. No, ipak, s ciljem iznalaženja učinkovitijeg pristupa oprezivanja poreza na dobit, suradnja na europskoj razini je poželjna. Smatramo da prijedlog komisije sadrži prikladne mjere za borbu protiv e, suzbijanja u te poreza i svih načina na koji e, novci izlaze iz Europske unije, koji su navedeni jednim dijelom strane kolega. E, želim napomenuti da okvir da da rokovi nisu navedeni, a za Češku republiku to će zahtijevati velike intervencije u e, našem zakonodavstvu i stoga bismo tražili da taj vremenski okvir bude određen 24 mjeseca. Treba će nam e, veliki rad na učinkovitijem e, upravljanju poreznih pitanja na temelju iskustva europskih zemalja i trećih zemalja i također treba će raditi sa međunarodnim partnerima na suzbijanju izbjegavanju plaćanja poreza. I kao što je već to ovdje rečeno, mi se također slažemo sa izradom popisa koje omogućuju toj poreza agresivnim planiranjem poreza, a koje ide na štetu drugih slabih gospodarstava. Nadalje, Europska unija u svojoj cjelini mora vršiti velike pritiske na te porezne oaze, te mislim da također bi bilo dobro da se izradi popis poduzeća koje koriste te privilegirane režime. Hvala. Hvala u ime Europskog parlamenta, gospođa Ana Gomeš. Da, naravno, svi znamo što bismo trebali učiniti. Europski parlament zajedno sa nacionalnim parlamentima mora biti proaktivniji i moramo stvarati pritisak na naše vlade i europske institucije. I ja moram ovdje se dogovoriti o nekoliko stvari. Najprije moramo imati crnu listu na europskoj razini. CBSR da, ali ne onaj kojeg predlaže komisija, ne onaj koji je ograničen na aktivnosti multinacionalnih tvrtki u Europskoj uniji. To mora biti na svjetskoj razini, inače neće biti produktivno. Biće kontraproduktivno. Oni će samo ići poslovati drugdje i nećemo riješiti problem s kojim se suočavamo samo ako ograničimo poslovanje samo na E, europsku razinu. A što se tiče e, pragova, ti pragovi moraju biti mnogo niži nego što jesu kako bi zajamčili stvarni nadzor. Ključno pitanje je E, javno objelodanjivanje e, registra poduzeća kako bismo znali tko su pravi korisnici svih tih fiktivnih tvrtki, odnosno poduzeća. Mi vrlo dobro znamo da se ovdje ne radi samo o utaj poreza, radi se o borbi protiv pranja novca, borbi protiv organiziranog kriminala, uključujući i terorizam koji koriste ovaj sustav offshore tvrtki. Mi ne smijemo to dopuštati dalje jer to, time ugrožavamo sigurnost naših eh, građana. Našim, eh, naše vlade ucijenjuju kriminalci ako nastavimo sa ovim i to E, nije u skladu sa direktivom o suzbijanju pranja novca, niti sa drugim direktivama koje još uvijek nisu niti stupile na snagu, a već vidimo e, pravne rupe u njima i idu u prilog sustava e, tajnosti, a to je ono što nas sve dovodi u opasnost. Mi ovdje ne možemo govoriti samo o tvrtkama, već isto tako i o zakladama i e, trastovima. Kada govorimo o suzbijanju pranja novca, nekoliko država članica je spriječilo da e, zaklad e, i trastovi budu uključeni na crnu listu, a Ujedinjeno kraljevstvo je bilo jedno od tih e, država članica, a ovdje se radi o ključnom pitanju, bez obzira na Brexit, a ja naravno ne želim Brexit, ali Ujedinjeno kraljevstvo mora riješiti e, problem prenosa dobiti i na kraju krajeva radi se i o našim prihodima a ovo se ne tiče samo Ujedinjenog kraljevstva. Zbog toga, e, zbog svega toga se i e, Cameron sada mora boriti sa svojim građanima radi e, curenja panamskih dokumenata. Ali ne zaboravimo da je, je Mosa Fonseca četvrta tvrtka po redu koja je e, otkrivena u ovim dokumentima. No međutim, ono što se treba primijeniti na jednu banku primjenjuje se na sve. Isto tako objelodanjivanje vlasnika imovine. Znamo da mnogo novca koje je oprano se ulaže ponovo u e, naše e, države, članice Europske unije. I na kraju moramo uskladiti barem minimalno oporezivanje Europskoj uniji, tako da neke zemlje, na primjer Nizozemska, E, imaju isto oporezivanje kao i u Portugalu. 60 od dva, 16 od 20 e, tvrtki koje su na e, burzi, uvrštene na burzu, odlaze u druge zemlje radi boljeg oporezivanja i na taj način kradete novac od drugih država. Ne smijemo to dopustiti, zato nam je potrebna zajednička konsolidirana E, osnovica poreza na dobit. I na kraju, dozvolite mi samo još ovo, mi moramo u TTIP ugovor e, sa srednjim američkim državama unijeti i poglavlje e, o ulaganjima i obvezatnim BEPS-ovima, odnosno smanjenjem porezne osnovice preusmjeravanje dobiti. Pa vi zapravo ne želite nam olakšati ni pojednostavniti pregovore. Gospodin Araka je zatražio ponovno riječ. Izvolite. Hvala. Da, ja sam ponovno tražio riječ kako bi udovolio prevoditeljima koji će onda prevoditi s finskom. Ali istovremeno i zbog toga što mislim da nacionalne odluke preporuke e, su također jako bitne za Europski parlament. Jedan od primjera je sljedeći. Finska vlada je objavila ciljeve Europske unije i e, uključujući i mjere oporezivanja za koje su ocjenjene pozitivno. No međutim, e, iz istovremeno postoje bojazni da bi europske porezne mjere mogle ugroziti konkurentnost ne samo na nacionalnoj razini, već na europskoj razini. I moramo se zapitati kako definirati e, konkurentnost. Zar nam to ne služi ponekad kao izlika za neprimjenjivanje i nepoduzimanje reformi. Situacija u Finskoj je vrlo loša i zato bismo možda mogli razmišljati kratkoročno e, i razmišljati o tome što ćemo dobiti, a što izgubiti i to postaje ključno pitanje gledajući kratkoročno. Ljudi e, nisu zadovoljni agresivnim poreznim planiranjem jer nam se to čini nepravednim, ali istovremeno Vjerujem da bismo na ovo trebali staviti još veći naglasak i trebali bismo naglasiti tu dimenziju pravedne konkurentnosti, ne govoriti samo o prednostima kratkoročno, već srednjoročno i dugoročno. Konkurentnost, općenito govoreći, je moguća na temelju odluka nacionalnih vlada i e, njihovih interesa i to i naravno da nacionalne vlade imaju interes e, u ovome, ali i tvrtke žele imati određenu predvidljivost u okviru e, poreznog zakonodavstva i to trebamo imati na umu i kada donosimo odluke na europskoj razini. Bez predvidljivosti ne možemo od poduzeća tražiti da prihvate nešto za što ne znaju hoće li biti pozitivno dugoročno gledajući. Jako je bitno boriti se protiv eh, agresivnog poreznog planiranja koje nam svima šteti. Hvala. Traži li još netko riječ? Čini mi se da ne, ali ne bih htio nikoga ostaviti isfrustriranim. Lord Davis E, može odgovoriti na kritike koje su upućene e, Ujedinjenom kraljevstvu, a nakon njega e, Miguel Devas. Hvala, gospodine predsjedavajući. Nisam se htio javiti ponovno riječ, ali hvala što ste mi dali mogućnost da odgovorim na komentare. Gospodinu Kvestu bih htio uputiti jedno pitanje. Mislim da je on zaista budno obilježio sve ono što su zastupnici govorili danas poslje podne. Ono što sam ja ovdje zabilježio, na primjer, je e, eksplanatorni memorandum o direktivi glede e, prihoda poduzeća i njihovih e, filijala E, na stranici 20 e, se govori o objeljenjivanju informacija o tome gdje se plaćaju porezi i tu stoji da javno trebaju biti dostupne te informacije. Na sljedećoj stranici, kao što sam to rekao i kasnije, stavci 1, 2, 3, 4 stoji informacije o plaćanju poreza se neće objelodanjivati. Ili je ovo namjerno napravljena ova zabuna ili e, tu nije jasno da li se te informacije trebaju objelodaniti ili ne. Svrha direktive je da informacije budu na raspolaganju javnosti. Mislim da je to ključno kako bi se vratilo povjerenje građana u poduzeća, a isto tako i dioničari moraju imati na raspolaganju te informacije, što znači da one moraju biti E, javno dostupne. Hvala. Naravno, gospodin Kvesta je e, pribilježio sva pitanja zastupnika i komentare, kao što ste i vi to malo čas rekli, pa će vam možda dati i on neke komentare na ovo. Gospodin Megas. Hvala. Želim samo još dati par kratkih komentara. Najprije želim e, pohvaliti organizatore ovog sastanka koji je zaista značajan za sve nas, ali istovremeno ključno pitanje o kojem se govori ovdje je postojanje političke volje za borbu protiv ovog problema. To je ključno pitanje koje se trebamo postaviti ta politička volja mora postojati u državama članicama jer inače ćemo se s ovim problemom suočavati i u budućnosti jer ova pitanja o kojima govorimo su u nadležnosti država članica i to je dobro i e, e, sreća je da postoji konsenzus jer ovdje mi ne govorimo o usklađivanju porezne osnovice ali govorimo o načelima prema kojim porez treba oporezivati kada do dobiti dođe. Naravno, oporezivanje dobiti se mora vršiti u skladu sa zakonodavstvom svake države članice. Ali sva ona pitanja koja su postavljena i koja proizlaze iz nedavnih skandala dovode do ključnog pitanja postoji li politička volja i želja da se ide dalje, da se povrati povjerenje u financijski sustav. Banke i dalje e, posluju u poreznim oazama. E, svaka država članica ima svoju omiljenu poreznu oazu i, i trebamo izmijeniti možda i terminologiju koju koristimo. Ako već govorimo o tim oazama, zamišljate neku egzotičnu zemlju, ali najveće porezne oaze postoje zapravo u Europskoj uniji i u nadležnosti su e, država članica. Dakle, postoji li politička želja da se ukinu porezne oaze? U portugalskom parlamentu smo postavili e, pitanje e, ukidanja specijalnog e, poreznog statusa Madere i e, na vladi je da poduzme mjere ukoliko to zaista želi učiniti. Zato ponavljam e, da li mi zaista želimo ostvariti ovaj cilj ili ne. To je pravo pitanje. Političke odluke se trebaju donijeti, a ova rasprava koja je okupila zastupnike iz različitih zemalja je zaista pozitivan korak i može nam omogućiti stvaranje konsenzusa ili izbjegavanje one situacije u kojima se odluke stalno odgađaju. Mi stalno tražimo susjedne zemlje da reagiraju prve. A ovog puta trebamo raditi e, na e, uklanjanju prepreka e, i to zajedno. Hvala. Hvala svima onima koji su sudjelovali u ovoj e, bogatoj raspravi. Prije nego što predam riječ generalnom direktoru koji će nam dati dodatne informacije i odgovoriti na postavljena pitanja, a nakon njega e, izvjestiteljima koji će e, držati zaključne govore, ja bih rekao nekoliko riječi. Sasvim je jasno, mnogi od vas su i insistirali na tome, a rečeno je to i u uvodnim izlaganjima. Ovo je pitanje čija, čija, koje je u nadležnosti E, nacionalnih parlamenta. Dakle, vi, predstavnici nacionalnih parlamenta, odlučujete na koncu o ovom pitanju, a mi vam samo možemo pomoći u e, olakšanju rasprava među vama i uzimanju u obzir europske i međunarodne dimenzije. Ali e, odluka će se donijeti na nacionalnoj razini. I naravno na raspolaganju smo vam za sve informacije koje su e, nužne, naročito od strane e, europskih institucija. Svi se mogu složiti da sadašnji sustav dovodi do očiglednih nepravdi. Mnogi govornici su e, rekli da u prosjeku mala i srednja poduzeća plaćaju više poreza, 30% više poreza u odnosu na multinacionalne tvrtke postoji. I e, pitanje o kojem je govorila gospođa Wuters, a to je možemo li ili na koji način možemo shvatiti da manje zemlje imaju različite sustave u odnosu na veće zemlje. Da li je kriterij, e, da li je veličina relevantan kriterij? to je pitanje koje si je postavio ovaj odbor. Razmotrili smo situacije u e, zemljama članicama Europske unije i u nekim e, zemljama nam je rečeno da je legitimno da manje zemlje mogu poduzimati one mjere koje ne mogu poduzimati velike zemlje. To je zaista pitanje koje je i dalje otvoreno u Europskoj uniji. Znajmo da neke države članice primjenjuju iste metode. Možemo se zapitati što se treba smatrati malom, a što velikom zemljom. E, zemlja koja ima više od 10 milijuna stanovnika, može li ona biti e, mala zemlja u odnosu na Luksemburg ili Maltu? Nismo sigurni koji bi bio odgovor na to pitanje i da li je veličina zemlje relevantan kriterij. Ono čim se svi možemo složiti je to da e, porezna konkurentnost je svakako e, neizbježna, ovisno o političkoj struji kojoj pripadamo, mislit ćemo da je to pozitivno ili ne, ali je sigurno da je neizbježno i to postoji u Europskoj uniji, ali isto tako i na svjetskoj razini, ali moramo zajemčiti da ta konkurentnost e, počiva na pravilima E, koja se poštuju i u svim drugim sektorima, a koji postoje u Europskoj uniji i na svjetskoj razini e, po pitanju oporezivanja poduzeća. Ta konkurentnost ne smije biti netransparentna i nelojalna. Ne možemo javno pravdati E, da neke države članice oduzimaju prihode od poreza drugim državama članicama. Sve dok to javno mnjenje ne zna, možemo to raditi, ali čim se to sazna u javnosti, onda to više nije moguće. Nakon skandala LuxLeaks, nakon curenja panamskih dokumenata, situacija je takva da smo sigurni da će biti i drugih skandala. Novinari koji su radili na ovim skandalima e, su e, novinari kojih ima jako puno, spadaju u skupinu, velikobrojnu skupinu novinara, a javnost e, više neće tolerirati ovakve situacije koje je do sad podnosila i tolerirala zato što nije znala za njih. Dakle, ovo je u e, nacionalnoj nadležnosti, svi se moramo boriti protiv nepravde i moramo definirati što je e, porezna konkurentnost koja će biti transparentna, lojalna i poštena i na koji način ostvariti pravednu tržišnu e, utakmicu. Ono što je rekao gospodina Raka iz Finske, o načinu na koji se to vrlo strogo primjenjuje u Finskoj u odnosu na ono što smo čuli iz skandala panamskih dokumenata je činjenica da u nekim jurisdikcijama postoji mogućnost uspostavljanja pravnih e, ugovora i osnivanja fiktivnih e, tvrtki koristeći također i oblik zaklade e, ili neki drugi oblik koji postoji u nekim državama članicama, ne postoji u drugima i koji nemaju istu pravnu narav u jednoj ili drugoj državi članici. U nekim državama članicama su transparentni, u nekima nisu a to je područje na kojem ćemo očigledno morati više raditi, mnogo više u odnosu na ono što smo radili do sada. Postojanje takozvane crne liste, odnosno popisa, e, koju drugim riječima nazivamo jurisdikcije koje ne surađuju, tu postoje različita mišljenja. Naravno, svi se slažu da je to potrebno, ali neki imaju i određene dvojbe. E, gospodin Kvest će nam reći što Europska komisija misli o tome. Naravno, morat će se usuglasiti i sa OECD-om i morat će uvjeriti onda 28 država da uspostave isti taj postup i da svi izvučemo iste pouke iz toga. Lord Davis je također postavio pitanje a o tom pitanju smo mi već raspravljali u Europskom parlamentu, ali nismo dobili jasan odgovor. Koja je razlika između agresivnog poreznog planiranja i izbjegavanja plaćanja poreza? Naravno, što se tiče utaje poreza, to je sasvim jasno, to je nezakonito i tu imamo vrlo jasnu definiciju e, kao i e, jasne pravne posljedice. A postoji li stvarna razlika između ova druga dva pojma, da li, dakle kada govorimo o agresivnom poreznom planiranju i izbjegavanju plaćanja poreza, to je pitanje koje je još uvijek otvoreno, nemamo precizan odgovor na to, ali možda nam u iznalaženju odgovora može pomoći komisija ili e, dva izvjestitelja. Postoje e, oprečna mišljenja glede usklađivanja porezne osnovice CCTB ili CCCTB Ovo su dva pitanja koja bi trebala biti postavljena jedno nakon drugog. Komisija bi trebala prvo utvrditi e, definiciju e, zajedničke porezne osnovice, e, dakle CCCTB, zajednička porezna osnovica poreza na dobit. Tu bi e, osnovica bila ista, ali bi stopa oporezivanja bila drugačija i tu bi se trebalo postaviti dalje pitanje gdje se, na kojem mjestu se oporezuje multinacionalno poduzeće. Svi ovdje su rekli da bi poduzeće trebalo biti e, trebalo oporezivati tamo gdje obavlja svoje poslovanje, ali vrlo dobro znamo da definicija poslovanja je nešto što je jako teško utvrditi prema preporukama OECD-a. Trebamo uzeti u obzir e, promet, e, dobit i e, broj zaposlenih, ali neke multinacionalne kompanije se organiziraju na taj način da određene filijale koje E, nisu fiktivne filijale, već stvarne filijale sa više stotina ili tisuća zaposlenih. Strukturno govoreći ne mogu imati, ostvarivati dobit e, i u tom slučaju ne plaćaju porez na dobit u tim zemljama u kojima posluju, a to onda predstavlja ogroman problem o kojem ste i vi govorili. To je novi problem i morat ćemo raditi na njemu, a to je problem e, digitalnih platformi, naročito onih digitalnih platforma e, čije stvarno bogatstvo proizlazi iz e, podataka s kojima raspolaže, a te platforme se ne oporezuju e, proporcionalno onim onoj količini podataka koje dobijaju u tim zemljama. A prihodi, odnosno prihod, odnosno dobit se E, ne računa proporcionalno u odnosu na količinu podataka. Ova e, digitalno gospodarstvo predstavlja novi problem, e, moramo imati novu definiciju dodate vrijednosti i istovremeno onda govoriti o poreznim pitanjima. Ali prvo ekonomisti moraju riješiti ovo pitanje, vidjeti koja je dodana vrijednost digitalnih platformi i vidjeti kakve to posljedice ima za poreznu politiku. Nacionalne vlade moraju odlučiti hoće li se tu raditi samo o neizravnom oporezivanju, neki su govorili o problemu PDV-a, ili će to biti također i u okviru izravnog e, porezivanja, da će se morati naplaćivati određene e, naknade. Gospodin Quest je primijetio da e, postoje pritužbe na sporost sustava razmjene podataka između država članica. Već e, poslije nekoliko godina dosta ugovora je potpisano na bilateralnoj razini ili u okviru Europske unije e, o razmjeni podataka. Od prošle, prošle godine smo usvojili i direktivu koja nas pravno obvezuje o razmjeni podataka podataka o poreznim odlukama, no međutim sami sustavi, e, informatički sustavi su dosta spori. Više zastupnika je postavilo pitanje glede primjene preporuka e, o BEPS-u u Europskoj uniji. Trebamo li se držati tih preporuka ili trebamo ići još dalje, kao što to predlaže Europska komisija? naročito vezano uz klauzulu switch e, over. E, tu se postavlja određen broj e, pitanja, dakle o pravilu o promjeni poreznog tretmana. Istovremeno je rečeno da nismo mi jedini koji se suočavamo s ovim problemima i to je razlog zbog kojeg želimo sa OECD-om organizirati sličan sastanak sa drugim e, nacionalnim parlamentima već u svibnju u Parizu i sredinom svibnja jedno izoslanstvo našeg privremenog odbora će otići u Washington gdje će se susresti sa e, predstavnicima kongresa i ministarstva e, za državnu riznicu. Što se tiče ovog pitanja, kongres se nije interesirao za njega e, do unazad nekoliko mjeseci. Mi smo bili stupili u kontakt s njima i oni su nam rekli da se to njih ne tiče. No, međutim, u međuvremenu dosta se toga izmijenilo e, i došlo je do promjene situacije i promjene e, sjedišta sjetišta i e, laboratorije e, Pfizer koja se premjestila u u Irsku. Samim tim je e, američka država na glas, su Sjedinjene američke države najavile mjere koje bi u budućnosti trebale spriječiti E, grupu Pfizer da e, e, zaista i premesti sjedište, a Senat je odlučio pozabaviti se ovim problemom i održati saslušanja te detaljno razmotriti prijedlog OECD-a. Mi smo naravno iskoristili ovu za nas dobru priliku kako bi E, se susreli sa e, američkim zakonodavcima i predstavili im e, stajalište Europske unije, odnosno stajališta Europske unije i sve to u cilju toga da se u svim zemljama na jednak način primjene preporuke OECD-a, naročito unutar Europske unije gdje se moraju primijeniti i preporuke e, Europske komisije koje se tiču samo Europske unije. No, nismo naivni, znamo da to neće ugroziti našu konkurentnost u odnosu na naše e, partnere, e, već će nam ojačati konkurentnost koja će postati još transparentnija. Gospodine Kvest, izvolite. Uh, um, Najprej predsjedniče i hvala na jako zanimljivoj raspravi i interesantnim komentarima. Ja ću fokusirati svoje komentare na tri teme i pokušat ću odgovoriti na pitanja koja su s tim uvezi postavljena. Dakle, potreba djelovanja, razina djelovanja i možda isto tako i utjecaj na tržno natjecanje i gospodarstvo. Što se tiče potrebe za djelovanje, mislim da je puno tijekom rasprave E, govornika pokazalo na potrebu sa djelovanjem u ovom području koliko želimo biti učinkoviti. Dakle, e, probleme smanjenja porezne osnovnice i e, presmjeravanje dobiti. Dakle, sad tu treba vidjeti kakve su porezne osnovnice kamatne stope. To je bila jako zanimljiva rasprava. Sad kad vidimo koji su prijedlozi predstavljeni. Evo, prvi niz prijedloga glede ovog paketa mjera protiv taj poreza osmišljen je kako bi se nosili s, ovim, s nekim od ovih problema, tako da mogu odgovoriti na teško pitanje definicije. Ne znam da li ću e, to učiniti pravno savršenim odgovorom, ali to je neki slijed. Dakle, s jedne strane imamo utaju poreza, svi se slažemo s tim da je to protuzakonito, onda ulazimo u raspravu o tome što je agresivno porezno planiranje, izbjegavanje plaćanja poreza i kako se boriti toga. Dakle, to je srž rasprave koju vodimo ovdje. Jer jasno da neki vidovi e, izbjegavanja plaćanja poreza mogu biti e, legalni, to su oni najneutralniji koji iskorištavaju dogovore koji postoje, mogu biti, bilo da se radi o poticajima za ulaganja, nema ništa protiv. Nije problem s tim, pod uvjetom da je to transparentno. I, no, onda se ulazi u neku sivu zonu graničnu zonu koja je koju možemo nazvati izbjegavanjem pravnih rupa, tehnikalnost, tehničkih nekih e, e, nejasnoća koja može biti agresivna. I agresivno porezno planiranje je baš e, onaj krajnji doseg iskorištavanja tih praznina, pravnih praznina, rupa gdje imamo dvostruško neoprozivanje i korištenje takvih praznina i tu onda dolazimo u raspravu o pravednosti, konkurentnosti, jer naravno ono što pokušamo zajamčiti ovdje jest da je mm, sve to pravedno i da imamo tržno natjecanje koje je pravedno među dionicima tako da je cilj, dakle, da te praznine i kompleksnost e, koja za cilj ima da se e, odnosno da, da, se pomoć toga e, plaća porez na pravedan način tamo gdje ga se treba platiti. Ono što je također važno glede razmjene informacije i transparentnosti, važno je imati na umu da svi ponuđeni predlozi koji se tiču razmjene informacija. Treba znati samo da imamo već dogovor o automatskoj e, razmjeni podataka koji se tiču poreznih odluka. To smo u svojoj prošle godine. Imamo politički dogovor o razmjeni e, podataka e, po zemljama među poreznim upravama. To je nešto što se radi između poreznih uprava. Nije javno i transparentno. Mislim, svakome je dostupno. A sada se govori o razmjen podataka koja bi trebala biti dostupna svima i Lord Davis je i o tome spominjao. No, to su informacije koje bi trebale biti javne kada se radi o izvješćivanju po zemljama. Puno se razgovaralo o razini pokrivenosti, e, utjecaju i tako dalje. Mislim da su to sve normalne rasprave, to je normalan dio rasprava koje treba voditi kako bi se postaralo da se ostvari prava ravnoteža tijekom postupka usvajanja tih prijedloga. No, ono što je dobro vidjeti je da postoji jaka podrška svih strana kako bi se ostvarila adekvatna transparentnost te da Europska unija odigra svoju ulogu u provođenju tih e, svjetskih sporazuma. I mi smo doista privrženi tome. Također se spominjala spominjao i crni popis. Jedno pitanje je bilo da li će to funkcionirati, do sad nije. Mislim da je to problematično pitanje i vidjet ćete, mi smo iznijeli još u siječnju jedan prijedlog kako bismo pojačali, odnosno poboljšali način jamčenja dobrog e, upravljanja porezom na dobit diljem svijeta i s ciljem također da napravimo popis zemalja koje ne surađuju. Tu smo uspostavili eksplicitnu vezu između tog prijedloga iz siječnja i E, izvješćivanja po zemljama, javnog izvješćivanja po zemljama koji je predstavljen prošlog tjedna, kako bismo, se, kako bismo zajamčili dodatnu transparentnost. E sad, ove dvije stvari trebamo povezati i postarati se da imamo učinkovit popis. No, sada izgleda da postoji politička volja da se to realizira i da se ova dva postupka privedu kraju. Ispričavam se, dopustite da vas prekinem na trenutak. Koja bi sankcija bila uzeta razmatranjem, pretpostavljam da bi komisija predložila jedinstvenu sankciju, e, koja bi dakle bila sankcija za ona, one jurisdikcije koja bi bila uvrštena na crni popis. Dobro, sigurno da bi to ugrozilo njihovo ugledno, to nije dostatno. Koje bi bila dakle pravne i praktične konsekvence uvrštavanje određene zemlje na crnu listu. Pa kratki odgovor na ovo pitanje jeste je to nešto što treba još riješiti. Mi smo o mi smo o tome raspravljali, to treba biti riješeno na, rad, na radnoj skupini kodeksa o postupanju, dakle koje će tu konsekvence biti i to još nismo riješili. Dakle, prvi odgovor, prvi dio odgovora jest da je prva sankcija u biti javno e, negodovanje glede uvrštavanja popisa, e, nezadovoljstvo, jer vidjeli smo da zemlje koje su uvrštene na takav popis, da e, im je jako stalo do toga da ih se skine s tog popisa i nisu sve evidentirane na popisu i moramo biti jasni, dakle, da one žele biti umaknute s tog popisa. A sada koje su sankcije, da li će biti to državne sankcije ili europske razine, to treba još biti riješeno. To je nešto što je sasvim dio procesa na kojem radimo sada i to trebamo riješiti i sa parlamentom kako ćemo to pitanje riješiti. Dobro, evo zamislimo sada da odlučimo da jedna banka koja ima podružnicu u jurisdikciji koja se nalazi na crnoj listi ili koja je poslovala s nekom podružnicom koja je na crnoj listi, jednostavno može se odlučiti da više nema pravo poslovati u Europi. Evo, to bi bila jednostavna mjera. To su dosta brutalne mjere koje američki kongres e, bez problema donosi, pa čak i primjenjuje na naše banke kada posluju sa nekim zemljama koje su na crnoj listi iz određenih razloga. Dobro, evo, ovo je, ovo je poput e, pokretanje, bacanje atomske bombe, a to je ona krajnja mjera, ali što se može napraviti? Pa dobro, cilj je da ne ostanu stvari teorijske. Prvi cilj je da se postaramo da promoviramo dobro e, upravljanje plaćanjem poreza na dobit e, kako bi uopće ne bismo morali dolaziti do takvih stvari. A ako to ne uspijemo, onda ćemo morati uspostaviti e, dobar e, popis i da spostavljamo da te vlade naprave ono što treba napraviti i to će uključivati i sankcije ali same sankcije, sankcije su nešto što se tiče subsidijarnosti, to ovisi o državnim članicama. I to je jedan od izazova rada na ovim pitanjima. Dakle, tu imamo i europsku razinu i svjetsku razinu, a istovremeno i nacionalnu razinu. Sve istovremeno. Evo zadnja stvar, tiče se konkurentnosti. Mislim da je doista jako važno da se postaramo da u iznošenju ovih eh, prijedloga da zaštitimo tržišno natjecanje i tu treba vidjeti da li jednostavno da, da li da slijedimo BEPS prijedlog, čisti BEPS, a da imamo i zasebno BEPS plus, da ga tako nazovem. Naš prijedlog je da predložem, da iznesemo jedan holistički pristup koji bi, kojim bi se na integriran način primjenjivalo BEPS, ali istovremeno ta, da se ima na umu e, zasebnosti jedinstvenog tržišta i to je nešto što se nadovezuje na ono što smo predložili u siječnju. Mislim da je dosta velik napredak ostvaren, po tom pitanju, ali treba donijeti odluke da, da se svi ti aspekti zadrže u jedinstvenoj uredbi ili da se to e, napravi u različitim prijedlozima kao što su neki govornici e, predlagali. Dakle, to je nešto o čemu se trenutno raspravlja pod predsjedništvom nizozemskog nizozemske vlade. Ja mislim da ćemo doći do nekih zaključaka u petom mjesecu, ali nadam se da ćemo na ovaj ili onaj način e, se postarati da budu usvojeni svi aspekti tog predloga, jer su oni relevantni i važni u borbi protiv taj poreza. Mislim da sam pokrio većinu pitanja, a ako ne, siguran sam da ćete me podsjetiti što nisam govorio. Najviše hvala, lijepe, Evo sada će naši izvjestitelji e, imati završnu riječ. Jepi Kofold. Najviše hvala predsjedniče, i hvala kolegama na jako dobroj današnjoj raspravi. Želim samo reći da nam ovo pokazuje da trebamo voditi još više rasprava, jer ovo ova rasprava današnja pokazuje da evo, brojni koncepti, bilo da se radi o agresivnom e, planiranju poreza, e, utaja poreza, atraktivnost, e, konkurentnosti, porezna konkurentnost, sve su to neke riječi, ali trebamo i definirati, trebamo vidjeti što one znače. I, dakle, bilo bi dobro evo, dvije stvari napraviti. Dakle, da dovedemo stvari u redu u svom vlastnom domu između 28 država članica, da spostaramo da imamo jednaka pravila, da poduzeća koja djeluju na našem tržištu, da se na njih primjenjuju jednaka pravila, te da ne oduzimamo jedni drugima prihode od poreza. Jer to je problem, dakle, ako imamo smanjenje porezne osnovice i preusmjeravanje iz države u državu, to je, to je provociranje običnih, e, odnosno naših sugrađana i malih poduzeća, jer oni i dalje plaćaju 30, za 30% već, više, veći porez od e, međunarodne korporacije, e, odnosno multinacionalnih tvrtki, to uništava, to sprečava zapošljavanje stvarno novih radnih mjesta i to je jako važno imati na umu. Dakle, to je ono što sam htio reći. Moramo dovesti svoj dom u, red. Što se tiče poreznih e, odluka, odluka o poreznim pitanjima, postoje još uvijek razne scheme koje možemo smatrati agresivnim poreznim planiranjem. Postoje neke mjere koje su jako važne i koje su jako različite između od države do države članice i mislim da tu moramo stvari dovesti u red. Postoje još neke druge stvari, ja sam neću ih sve nabrojati. I, i nismo, daleko smo od eh, kraja posla. E sad, ovo veliki svijet. I drugi su rekli, ako uzmemo pa, ako vidimo kako Amerikanci raspravljaju o porezima na dobit, pa nevjerojatno jer imamo trilijune e, poreza na dobit e, američkog poreza na dobit e, koji se kreću po svijetu i evo čak i Obama kaže da su ne možda o, o poreza, ali postojeća pravila nisu dostatna komisija, odnosno njihovi odbori kažu da postoje pravne praznine koje ima treba stati u kraj. Dakle, to je nešto što moramo napraviti i na europskoj razini i na međunarodnoj sceni. I što se tiče stvarnog vlasništva, nije samo transparentnost važna, već postoji nedostatna kompleksnost. Evo ono što vidimo u dokumentima iz Paname i to je suprotno, jer tu imamo puno kompleksnosti, a opet se može otkriti tko je vlasnik e, trasta, zaklade, fonda, ali ako taj... No, opet e, potrebno je i pojednostaviti pravila kako bi ona imala smisla. No, što se tiče izvješćivanja po zemljama, o tome smo raspravljali ovdje, a što se mene tiče, za mene bi bilo najjednostavnije da se primjenjuju jednaki, jednake norme za sve multinacionalne firme, dakle isto što imamo za međunarodni sektor, za banke, izvješćivanje po zemljama koje se primjenjuje na sve zemlje, trebalo bi primjenjivati e, i na multinacionalne tvrtke. Zatim bih htio reći sljedeće. Slušajući današnju raspravu, sa zadovoljstvom sam vidio da je paket e, za suzbijanje utaje poreza koji je komisija predstavila podržan. To je ključna stvar i važno je da Europska unija bude na čelu ove rasprave protiv, u borbi protiv utaje poreza, bilo da se radi G20 ili OECD-u, E, evo, sada vidimo da je kamion došao do dila u svom vlastitom, svojoj vlastitoj zemlji. Jedna kraljevina je jako važna što se tiče bilo u taj porez, bilo od plaćanja poreza i mislim da ovaj dogovor do kojeg je došao u Ujedinjenoj kraljevini, ja mislim da bi svih 27 ostalih e, zemalja trebale E, imati pristup e, takvim informacijama. Dakle, bilo bi dobro da surađujemo na toj razini među državama članicama ili ako neke države članice imaju određene informacije koji su došli, koje su prikupili, koje su procurile i došle do njihovih vlasti, onda bi takve e, informacije trebalo bi dostavljene svim zemljama automatski. Evo što se tiče Swiss, vidjeli smo da u nekim slučajevima kada kako, kako cure podaci. No, u svakom slučaju ne želim zalaziti u pojedinosti, evo, ali u svakom slučaju sada je pravi trenutak da se, da s tim pozabavimo, ali svakako smo daleko od e, cilja. Prošli tjedan e, bio je posvećen dokumentima iz Paname. I već dobivamo poruke od javnosti, barem ih ja dobijem. E, dobivali smo signale kako je ljudima prekipilo, ali evo odjednom sve se već primirilo. No mislim da je naša odgovornost da i dalje se održava rasprava o ovim pitanjima. E, to treba i raditi i ovdje u Europskom parlamentu, ali i u nacionalnim parlamentima, jer naši sugrađani sada osjećaju da je ova prva rasprava o dokumentima iz Paname da nije da se privodi da je, da je gotova, ali mi moramo pokazati da se djeluje i moramo brzo reagirati. Europska unija i komisija moraju brzo djelovati i države možda čak i puno brže nego što je to bilo u našoj, našem općem. Hvala Hvala Jepe, sada Mihajl izvoli. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Samo želim dodati tri aspekta. Kao prvo, imam dojam da kolege iz nacionalnih parlamenta cijene ovu pruženu mogućnost za razmjenu mišljenja i ja kao jedan od vas su izvjestitelja. Želim zahvaliti članovima nacionalnih parlamenta koji su došli do Brisela voditi ovu raspravu s nama. Druga stvar. Čuli smo brojne komentare podrške prijedlogu o kojim prijedlozima o kojima se raspravlja evo kolegi iz Francuske i Poljske na primjer rekli su da se slažu sa zajedničkom konsolidiranom osnovicom poreza na dobit koja je jedan od najvažnijih prijedloga Europskog parlamenta dodatna transparentnost je nešto oko čega smo se uvijek složili i to je jedna od ključnih tema koju je već predložila komisija i zakonodavni rad je već u tijeku. Treća stvar, postoje određene razlike između pitanja o tome da li bismo trebali imati nadležnost na europskoj razini ili zadržati tu nadležnost na nacionalnoj razini. Ja bih želio predložiti da se ne stvara proturječi između ovih pitanja, jer što se mene tiče, a jedan samo od dva su izvjestitelja, jedan od ključnih zaključaka je da ovaj problem s kojim smo suočeni jest problem koji utječe na države članice i nanosi im štetu, tako da je rješavanje tog problema od interesa za države članice, no naravno očigledno je da to ne mogu riješiti same države članice, tako da moramo imati svojevrsnu međunarodnu suradnju i dobro i pozitivno što e, se time bave OECD i G20, no svakako Europska unija može i mora igrati ključnu ulogu u rješavanju tog problema, osobito ako imamo na umu da imamo zajedničko europsko tržište sa slobodom kretanja kapitala i imajući to na umu, važno je zna, važno je da to države članice imaju na umu i da bi bilo dobro s Europskim parlamentom izraditi zajednički pristup obvezujućem zakonodavnom e, zakonskom okviru borbe protiv e, utaj poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Hvala. Odlično, hvala svima. Mislim da smo dobro radili na temelju ove prve razmjene mišljenja, gledišta, nastavit ćemo s radom. Dakle, svi oni koji mogu doći u Pariz 2. svibnja, nadam se da ćemo se vidjeti na tu sljedeću međuparlamentarnu konferenciju koja mimo Europske unije e, će ugostiti više desetaka nacionalnih parlamenta sa svih kontinenta. Što se tiče rada našeg privremenog odbora TAX, on će e, raditi na preporukama koje će Europski parlament usvojiti e, u srpnju. Među vremenu parlament je odlučio formirati dodatnu, dodatni odbor koji se koji je jedno istražno povjerenstvo koje se bavi problema koje je otkrio skandal Panama Papers. Kao što je rekao gospodin Nilsberg, nizozemsko predsjedništvo si je dao za cilj da ostvari politički sporazum o cjelokupnom paketu mjera koji se tiče borbe protiv smanjenja porezne osnovice, dakle to je paket e, mjera o suzbijanju izbjegavanja poreza ATAP. Želim vas da radimo u okviru e, jednog drugog odbora, odbora EKON, imamo izvješenu vlastnu inicijativu o e, prijevari o oko PDV-a. Ta vrsta prijevare na PDV-u je veliki problem za sve naše nacionalne proračune jer je to došlo do industrijskih srazmjera prijevare, dakle prijevare oko poreza koji najviše e, donosi svim zemljama, a to je jedini porez čija je porezna osnovica usklađena do sada. Dakle, zemlje koje su već zadnjih 40 godina je ta porezna osnovica usklađena, ali imamo razne vidove prijevare, osobito karusel prijevaru i to još nismo uspjeli riješiti, tako da je krajnje vrijeme da se time pozabavimo. Hvala vam na vašem sudjelovanju, želim vam sretan povratak i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti i raspravljati o ovim i sličnim temama. Zaključujem ovaj sasnak, a nastavljamo u istoj dvorani rad koordinatora te izvjestelja i izvjestelja u sjeni glede saslušanja predstavnika Kajmanskog otoča. Hvala.